Dear colleagues, good afternoon. I will... Dragi kolega, dobar dan. Htio bih da usvojimo dnevni red, imali primjedbi ne, usvojeni dnevni red. Pozdravljam predsjednika Europske središnje banke, Marija Dragija, u Europski parlament za četvrti dijalog o monetarnim pitanjima u ovoj godini prethodni dijalog, kao što se sjećate, održali smo 26. rujna, a prošli tjedan smo također održali raspravu na plenarnoj sjednici s predsjednikom Dragijem, te je Europski parlament s velikom većinom usvojilo izvješće o godišnjem izvješću Europskoj središnjoj banci, s čime pod, pokazujemo podršku monetarnoj politici Europske središnje banke te e, ukazujemo na to da su provedbene mjere koherentne sa ciljem da se održava stabilnost cijene i da se e, euro područje zaštiti od deflacijskog rizika te da se doprinese gospodarskom rastu, a istodobno u rezoluciji naglašavamo da e, podrška monetarnoj politici treba biti popraćena odlučnim aktivnostima od drugih e, područja, primjerice strukturna reforma, te politike koje će biti pogodne za ostvarivanje gospodarskog rasta. Od proteklog dijaloga o monetarnim pitanjima imamo i dalje jednako, mm, jednaku gospodarsku politiku Europske središnje banke, prema pa odnosu od prošle godine. S tim mjerama se i dalje podržavaju gospodarski mm, gospodarski razvoj i mi očekujemo da ćemo imati umjeren, ali konstantan gospodarski razvoj. A isto tako imamo i sastanak e, vlada gdje je Mario Draghi rekao da će do kraja ožuka 2017. godine e, se održavati program sa 80 milijardi eura i da će se taj program čak i nastaviti. Imamo stoga velika očekivanja od sljedećeg sastanka vlada od 8.12. gdje ćemo možda nastaviti sa tim programom e, kupovine imovine, osigura, imovine E, nakon ožujka 2017. godine. Mario Draghi će danas kao inače predstaviti stajalište o monetarnom razvoju. Isto tako će razgovarati o dvijema temama koje su izabrali koordinatori Ekona e, tijekom pripreme ovog dijaloga o monetarnim pitanjima. To su učinci negativnih kamata na profitabilnost banaka te e, funkcioniranje mehanizma za nekonvencionalnu monetarnu politiku u području. Mi smo već odradili određen posao po tom pitanju sa važnim kolegama, a gospodin Draghi će se posebice usredotočiti na e, gospodarske i monetarne posljedice Brexita na europodručje i stoga nam danas predstoji mnoštvo zanimljivih tema o kojima ćemo raspraviti. Mnogo očekujemo od vaše prezentacije. Predsjedniče Dragi, te vam sada predajem riječ. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici odbora za Ekonomske monetarne monetarna pitanja, dame i gospodo. Drago mi je što sam ponovno s vama u Europskom parlamentu i to samo tjedan dana nakon što je održana plenarna sjednica na temu aktivnosti Europske središnje banke u 2015. godini. Ovo je moj posljednji posjet tijekom ove godine, tako da smatram da je to ujedno i dobra prilika da nešto kažemo na dolazećim izazovima. Tijekom 2016. godine gospodarstvo europodručja pokazalo se otpornim, usprkos neizvjesnostima koje su bile posljedica ekonomskog i političkog okruženja. Inflacija se polako povećala, a poticajne monetarne mjere Europske središnje banke su bile ključne za trenutni gospodarski oporavak. U današnjem izlaganju najprije ću nešto reći o predstojećim izazovima na svjetskoj razini i na razini europodručja, a nakon toga ću na zahtjev ovoga odbora nešto reći o još neizvjesnim posljedicama Brexita te implikacijama e, tog događaja iz perspektive jedinstvenog tržišta. Očekuje se da će svjetsko gospodarstvo nastaviti bilježiti oporavak, premda će nastavak rasta biti sporiji nego u razdoblju prije krize. Svjetsko gospodarstvo se unatoč znakovima otpornosti još uvijek suočava sa nezanemarivim političkim i ekonomskim nepoznanicama. U tom je kontekstu jedan od glavnih zaključaka sa godišnjeg sastanka Svjetske banke i MMF-a tijekom 2016. godine bio da monetarna politika ne može biti dovoljna. Ona ne može samostalno generirati održiv i uravnotežen gospodarski rast. Kako bi se povećala učinkovitost monetarne politike, potrebne su i fiskalne i strukturne politike kojima bi se osnažio rast i kojima bi se taj rast učinio uključivijim. Gospodarstvo europodručja nastavlja rasti umjerenim ali postojanom dinamikom usprkos negativnim posljedicama koje izaziva neizvjesnost u svjetskom gospodarstvu i politici. Očekuje se da će takav trend postupnog rasta se nastaviti između ostalog i zahvaljujući našim mjerama u sklopu monetarne politike Europske središnje banke. To se posebno odnosi na našu politiku vrlo niskih kamatnih stopa, povoljne uvjete kreditiranja u sklopu ciljenih operacija dugoročnog refinanciranja te tekući program kupnje imovine. To je sve dovelo do nižeg troška zaduživanja. Poduzeća imaju koristi od boljih uvjeta kod traženja kredita od strane banaka, ali isto tako i kod izdavanja dionica i novih obveznica. Manje tvrtke također imaju koristi od toga, zahvaljujući nižim troškovima zaduživanja od strane banaka i zahvaljujući većoj sposobnosti kreditiranja od strane banaka, dok veće tvrtke traže financijska sredstva na financijskim tržištima u sve većoj mjeri. Takvi uvjeti podržavaju veću potrošnju i ulaganja. To se odražava također postupnim poboljšanjem u ponudi kredita za kućanstva i tvrtke. Međutim, e, ukoliko bi i ostali kreatori politika podržali ove mjere monetarne politike odlučnim djelovanjem, one bi mogle biti još učinkovitije u europodručju. Niski rast produktivnosti, nasljeđeni problemi u bankarskom sektoru i ograničen napredak u provedbi strukturnih reformi sve su pitanja koja treba riješiti u što kraćem roku. To bi također pomoglo da se brže smanji manjak proizvodnje te da se poveća potencijal rasta što bi dovelo do više stope zaposlenosti. Svjestan sam da se pozornost naših kreatora politika premjestila na druga područja. Neposredno nakon financijske krize pojavila se potreba za dovršetkom ekonomske i monetarne unije. To je postao jedan od prioriteta u raspravi koja se vodila na europskoj razini. Međutim, od tada su se okolnosti promijenile. Danas se Europa mnogo više usredotočuje na pitanja sigurnosti. Oba projekte zahtijevaju da Europa bude jedinstvena, da djelujemo zajedno. Međutim, nemojmo zaboraviti da će se Europa moći bolje zaštititi bude li imala snažno i otporno gospodarstvo. A u tu svrhu ekonomska i monetarna unija morat će prevladati ranjivosti koje proizlaze iz činjenice da taj projekt još nije dovršen. Jedan od važnih zaključaka ove krize jest da kuća koja je na pola izgrađena ne može biti stabilna. Ona je krhka. I zato je potreban napredak u svim unijama koje su definirane izvješćem petorice predsjednika. Ovaj odbor ima važnu ulogu u tome da se pobrine da se otpornost financijskog sektora u Europskoj uniji poveća te također u projektu dovršetka bankarske unije. U tu svrhu je potrebno ostvariti značajan napredak što se tiče tekućih zakonodavnih akata. Europski parlament će također imati vodeću ulogu u kontekstu predložene revizije jedinstvenih pravila i e, zakonodavnih stupova kao što su direktiva o oporavku i sanaciji banaka, uredba o kapital, kapitalnim zahtjevima, te direktiva o kapitalnim zahtjevima, broj 4. Dopustite mi da sada nešto kažem o posljedicama Brexita, budući da je to tema e, na koju ste, u vezi koje ste me zamolili da nešto kažem. I za europodručje i za Ujedinjeno kraljevstvo jedinstveno tržište je e, bio jedan od ključnih elemenata od kojih su svi imali koristi. Objedinjavanje europskih gospodarstava omogućilo Europskoj uniji da ostvari veću učinkovitost te da bolje zadovolji potražnju. Za sektore poput financijskih usluga mogućnost poslovanja na međusobno povezanom tržištu Europske unije ključno je za uspjeh. Jedinstveno tržište također omogućuje tvrtkama da imaju koristi od komplementarnosti činjenice da mogu poslovati na različitim lokacijama Europske unije i na taj način sudjeluju u europskom vrijednosnom lancu. Osim toga, sloboda kretanja ljudi omogućuje da svi mogu tražiti posao tamo gdje je koncentrirana gospodarska aktivnost, a to je posljedica efekta aglomeracije. Ekonomski klasteri s druge strane imaju korist od toga što mogu angažirati radnike iz čitave Europske unije. Ujedinjena kraljevina imala je koristi od snažnog ekonomskog e, i financijskog okruženja i veza unutar jedinstvenog tržišta. Više od 40% strane dodane vrijednosti u britanskom izvozu dolazi iz ostatka Europske unije. Unutar jedinstvenog tržišta Ujedinjena kraljevina bio je, bila je glavni centar za veleprodajne bankarske aktivnosti. Konkretno, jedinstvena putovnica omogućila je bankama sa sjedištem u Ujedinjenoj kraljevini da posluju u ostatku Europske unije, a da pritom nisu morale osnivati podružnice u drugim državama članicama, da kako i obrnuto. To je omogućilo značajne uštede u kapitalu i likvidnosti. Ukoliko se dugoročno dogodi da rizik manje otvorenog britanskog gospodarstva u smislu trgovine, migracija i izravnih stranih, ulaganja materializira, to bi moglo negativno utjecati na inovacije i konkurentnost, te produktivnost i mogući, moguću proizvodnju. Takav razvoj događaja bi prije svega bio štetan za gospodarstvo Ujedinjene kraljevine. No, isto tako bi u manjoj mjeri imalo određeni negativni učinak preljevanja na europodručje. Ukupne posljedice bi varirale od zemlje do zemlje, ovisno o trgovinskim vezama između dotičnih zemalja i Ujedinjene kraljevine. Do sada je europodručje uspjelo proći odnosno prevladati posljedice ishoda referenduma i to vrlo otporno, zahvaljujući pripremnim radnjama središnjih banaka i nadzornih tijela u Velikoj Britaniji i u Europskoj uniji. Reakcija tržišta je bila kratkoročna, tako da je došlo do obnove cijena imovine e, nekoliko tjedana nakon ishoda referenduma. Nadalje, također pokazatelj gospodarske klime i indeks PMI koji je pao tijekom kolovoza oporavio se u rujnu i listopadu. U Ujedinjenoj kraljevini je gospodarska aktivnost ostala relativno otporna s obzirom na porast potrošnje. Istovremeno neizvjesnost je utjecala na ulaganja i na funtu. Gospodarska aktivnost u Ujedinjenoj kraljevini će najvjerojatnije usporiti kako se očekuje. Teško je predvidjeti precizno kakve će ekonomske posljedice imati povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. To će sigurno ovisiti o trenutku, napretku i konačnem ishodu predstojećih pregovora. U tom smislu je važno da bude jasno kako će izgledati pregovarački proces i to u što kraćem roku kako bi se smanjila nesigurnost. Međutim, dopustite mi da vam jasno kažem svoje mišljenje. Premda je referendum u Ujedinjenoj kraljevini stvorio neizvjesnost kada je riječ o sudjelovanju te zemlje u jedinstvenom tržištu, moramo reći da jedinstveno tržište ne može učiniti korak unazad. Ključno je da se očuva integritet i e, homogenost pravila te njihova provedba. To također znači da ne možemo otići korak unazad kada je riječ o regulatornom nadzornom okviru za banke te za infrastrukturu na financijskim tržištima. A to je nešto što smo značajno osnažili od 2008. godine. Ključno je da se daljnje osnaži i razvije jedinstveno tržište. U području financijskih usluga ostvarili smo značajan napredak. Jedinstveno tržište za financijske usluge sada uživa potporu jedinstvenim pravilima za jedinstvenih pravila za banke te ima zajednički e, nadzor institucija. U europodručju smo otišli korak dalje sa bankarskom unijom. Kao što sam rekao, nismo još došli do kraja ovoga procesa. Primjerice, financijske integracije kroz uniju tržišta kapitala mogle bi diversificirati financijske izvore europskim tvrtkama. Na taj način bi se potaknulo privatna raspodjela rizika, što bi zauzvrat moglo doprinijeti otpornijem gospodarstvu u Europskoj uniji. Dopustite mi da zaključim. Ohrabrujuće je vidjeti da najnovije ankete pokazuju da se povećava potpora europskim integracijama nakon referendima u Ujedinjenoj kraljevini, što je suprotno očekivanjima mnogih. Istovremeno i ovdje moramo izvući neke zaključke. Ključna je pouka da Europska unija mora postići rezultate vezano uz ključne ciljeve iz perspektive građana, ukoliko želi obnoviti povjerenje u europski projekt i kako bi se riješilo pitanje raširenih osjećaja nesigurnosti, što uključuje i nesigurnost u gospodarskom smislu, europskom projektu treba snažan ekonomski temelj. U gospodarstvu europodručja to znači jači gospodarski rast, očuvanje financijske stabilnosti i rješavanje preostalih ranjivosti u ekonomskoj i monetarnoj uniji. Hvala vam na pozornosti. Radujem se e, raspravi s vama. Hvala. Hvala predsjedniče Dragi. Sada prelazimo na pitanja. Gospodin Balc. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam predsjedniče Dragi, drago nam je što ste ponovno s nama. Kada smo u rujnu imali posljednji monetarni dijalog, ja sam postavio jedno pitanje vezano uz posljedice potencijalnog Brexita, te, te sam postavio pitanje vezano uz dugoročni utjecaj na monetarnu politiku. Mislim da se možete složiti sa mnom da i nesigurnost i dalje postoji. U Italiji nam također predstoji referendum o Ustavu. E, premijer Renzi je također povezao ishod referenduma sa svojom sudbinom u svojstvu premijera. E, talijanski bankarski sustav se ne nalazi baš u najboljoj poziciji, a razvoj događaja u Italiji je nešto što prate ne samo kreatori politika, nego isto tako i ekonomisti i financijaši koji, e, kao što se može vidjeti i u današnjem izdanju Financial Timesa. Moje pitanje je sljedeće. Brine li vas potencijalni utjecaj negativnog ishoda referenduma na stabilnost e, talijanskog bankarskog sustava? I zatim još jedno od ključnih pitanja e, posljednjih tjedana bila je pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima i to je također još jedan izvor nesigurnosti i nepredvidivosti. To izaziva ozbiljnu zabrinutost vezano uz međunarodnu trgovinu, ali isto tako i europski rast i financijsku stabilnost. Slažete li se s time da postoji zabrinutost zbog financijske stabilnosti i gospodarskog rasta u EU i što mislite kako će se to odraziti na EU? Hvala. S obzirom na najnovija zbivanja, očigledno je da je geopolitička neizvjesnost najveći izvor nesigurnosti i to će tako ostati u predstojećim mjesecima. Međutim, ovaj dosadašnji obrazac nam ukazuje na to da je došlo do značajnih reakcija u kratkom roku, ali gledano ali nakon toga je zapravo došlo do ublažavanja reakcija, što nas može navesti na zaključak da su tržišta otpornija nego što bi se moglo očekivati, bilo moglo očekivati prije nekoliko godina. Financijski posrednički entiteti su također snažniji nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina s obzirom na značajne oscilacije u cijenama. Znači li to da znamo što će se dogoditi srednjoročno gledano? Odgovor na to je negativan. Međutim, sve te promjene su dubinske prirode i one će utjecati na stvarnost ne samo u predstojećim mjesecima nego i u predstojećim godinama. I upravo zato je vrlo teško u ovom trenutku dati ocjenu njihovog e, utjecaja na financijski sustav. No neovisno o tome što se događa drugdje, mi moramo poduzeti neke mjere. Kao prvo, Moramo nastaviti e, ostvarivati gospodarski oporavak, moramo ga osnažiti, moramo konsolidirati poboljšanja postignuta na tržištu rada, dakle otvaranje novih radnih mjesta. Nekoliko milijuna novih radnih mjesta je ostvareno u posljednje dvije godine i trebamo nastaviti s istim trendom. Nadalje, trebamo nastaviti raditi na jedinstvenom tržištu, trebamo osnaživati temelje E, naše unije kroz jedinstveno tržište. I treće, moramo očuvati financijsku stabilnost. E, u tom području je ostvaren vrlo velik napredak i ono što nikako ne bismo htjeli jest da se sada izgubi taj napredak. Jer zaključak financijske krize bio je da E, stalni poremećaj financijskih e, propisa koji su doneseni i to uglavnom e, u prvim godinama nakon 2000. godine su doveli do financijske krize, a to je svakako situacija koju želimo izbjeći. Dakle, moramo imati snažni gospodarski rast, nastaviti dovršetak financijskog tržišta jedinstvenog tržišta i nastaviti na rad na očuvanju financijske stabilnosti. Hvala, Berez. Hvala, gospodine Dragi. Ja sam vam uh, uputila jedno pitanje u pisanom obliku vezano uz spajanje London uh, Stock Exchange i Deutsche Burze. Mislim da bi bilo dobro da se da Europska središnja banka da svoje mišljenje o tome i nadam se da ćete obratiti pozornost na to moje pisano pitanje. Htjela bih se vratiti na jednu temu o kojoj smo raspravljali, prošlog tjedna na plenarnoj sjednici, a upravo je spomenuo gospodin Balc, a to je utjecaj izbora Donalda Trumpa i način na koji će to utjecati na ekonomsku i monetarnu politiku. Prošlog tjedna ste nam odgovorili da je vrlo teško anticipirati i provjeriti kakav bi mogao biti utjecaj tih izbora i e, bi li to moglo utjecati na povećanje kamatnih stopa u SAD-u. Međutim, dok smo bili u Washingtonu na godišnjoj konferenciji Opće skupštine UN-a, e, vidjeli smo da se sve zemlje u razvoju brinu zbog tih kamatnih stopa u SAD-u a pritom nisu uzimali u obzir kako se to može odraziti na njihovo gospodarstvo. Čini mi se da se Europa nalazi u sličnoj situaciji. Ne mislim da je otpornost europskog gospodarstva važna kod donošenja odluke u e, Fedu. Zanima me kako e, gledate na utjecaj na monetarnu politiku i europsko gospodarstvo uslijed mogućeg povećanja kamatnih stopa u SAD-u i drugo jeste li nakon izbora Donalda Trumpa imali priliku razgovarati sa gospodinom Bernankeom vezano uz danji razvoj regulative koji se odnosi na financijska tržišta. Ispričavam se. Dakle, ja se ispričavam, dakle nije gospodin Bernanke, nego dakle, vaš sugovornik, jeste li razgovarali o američkom zakonodavstvu i o mogućem ukidanju zakona Dodd-Frank? Dakle, prije svega želim reći da je gospodarski oporavak koje sad u jednoj drugoj fazi u odnosu na europodručje. Oni su u znatno naprednje fazi u tom smislu. I u toj, u, sada u ovom kontekstu treba vidjeti kako će biti politika nove administracije. Tek tada ćemo moći vidjeti e, kako će biti utjecaj na kamatne stope. No nisu samo kamatne stope bitne, nego općenito financijski e, uvjeti, znači kamatne stope i druge stope cijena e, dakle dionica i cijena obveznica. Na sastanku o monetarnoj politici u prosincu daćemo ocjenu različitih e, opcija, što bi trebalo omogućiti upravljačkom vijeću da zadrži politiku monetarne akomodacije, što je nužno kako bi se održao trend e, dakle kretanja stope inflacije prema stopi od 2% ili blizu 2%. E, odgovor na vaše drugo pitanje je negativan. Ne, e, dakle nisam imao priliku održati susret sa e, Janet Yellen iz FEDA vezano uz novu situaciju. Međutim, uskoro ćemo moći vidjeti kakav je stav nove američke administracije prema regulativi. Biće održan čitav niz sastanaka u odboru Basel u predstojećih nekoliko mjeseci. Pa vidjet ćemo kakav je zapravo stav nove američke administracije kada je riječ o regulativi. Hvala lijepa, Luke, sljedeći. Dobar dan, gospodine Dragi, govorit ću na njemačkom. Dobar dan, gospodine Dragi, ja bih vam htio postaviti pitanje o korporativnom sektoru. Jeste li spremni? Dakle, pitanje o programu otkupnje iz korporativnog sektora koje trenutno provodi SB i to od lipnja ove godine. E, SB je najavila da će se objaviti podaci o tom programu kupnje i to na tjednoj bazi, da će se iznositi koliko ima tih vrijednostih banaka koji se nalaze u šest e, središnjih banaka, dakle šest izvršnih banaka. Sada smo uspostavili da na internetskim stranicama te banke doduše vidimo tjedno e, aktualne sadržaje tog programa, ali stari podaci, dakle podaci iz proteklih tjedana nestaju sa stranica. A Njemačka središnja banka je na naš upit odbila dati nam podatke o prošlim informacijama. Ja sam nakon toga sam, kao europski zastupnik, pokušao dobiti uvid u te povijesne podatke, a i pet drugih nacionalnih središnjih banaka koji sudjeluju u tom programu kupnje su e, uz su nam dali te podatke, ali Njemačka središnja banka to i dalje ne čini. Mene zanima, možete li razumjeti zašto Njemačka središnja banka podatke koje, koji su već bili javni, koje je ona uklonila sredskih stranaka, ne daje na uvid zainteresiranim građanima i biste li se založili za to da sve središnje banke koje se nalaze u sustavu Europske središnje banke e, se pridržavaju istih standarda po pitanju transparentnosti kako bi i Njemačka središnja banka podatke koji su već bili javno dostupni mogla dakle, ponovno e, dati građanima uvid u te podatke. Hvala. Thank you. First, let me... Hvala vam. Kao prvo dopustite mi da kažem samo jednu stvar o tom programu kupnje e, korporativnih obveznica. To je bilo dosta uspješan program. Danas podaci pokazuju da e, pozemljivanje tvrtkama se nalazi sada na istoj razini kao i sredinom 2011. godine. Dakle, imamo rastući trend. Još uvijek smo na nižim trendovima nego prije, to treba reći, ali dakle stanje je kao prije pet godina. E, moram vam reći da ne znam za ovo, da ću vam uputiti pismeno moj odgovor, jednom kada to saznam, jer ću to pokušati razjasniti zašto je tome tako i eto. Oprostite ako smijem postaviti još jedno naknadno pitanje za se vi ne slažete sa mnom da bi u načelu sve e, središnje banke koje sudjeluju u tome trebale imati jednak e, e, jednak transparentnosti i da bi trebali dakle ustupati podatke kao što to čini sve ove druge banke koje sudjeluju u tom programu. Da, svakako se slažem u načelu, ali moram vidjeti zbog čega oni to nisu radili i pružit ću vam potpun odgovor napismeno o ovome. Hvala vam, to, to bih doista cijenio. Hvala Silvi Gular. Dobar dan, gospodine predsjedniče Europske govorit ću na franskom jeziku. Brexit kao i izbor Donalda Trumpa u Sjedinjeničkim državama, isto tako i svi ovi drugi dosije koji nisu bili završeni za upravljanje europodručja. Čini mi se da se mogu svesti na jedno jedno pitanje, a to je suverenost europodručja. Kolektivna, agregirana suverenost europodručja koja dijeli jednaku valutu i to možemo mjeriti u razini kontrole koje imamo pomoću instrumenata koji bi mogli utjecati na financijsku stabilnost Isto tako i kada se radi o profitabilnosti naših banaka, e, o bankarskom sektoru koji bi trebao biti autonoman i s tim u vezi imam dva precizna pitanja. Radi li SB na tom pitanju i bismo li mogli imati um, dublji razgovor o tome s vašim službenicima? Dakle, stratešku viziju, što se toga tiče uvijek tehnički vodimo raspravu sa Europskom središnjom bankom, ali nikad ne imamo, nemamo tu središnju um, stratešku raspravu o tom pitanju suverenosti. Mislite li da bi možda u kojem trenutku bilo korisno svratiti pažnju Eh, Europskog vijeća gdje imamo čelnike države vlade iz različitih država članica koji teško razmišljaju na kolektivan način da bismo možda mogli shvatiti pažnju na to. Vi ste nešto slično rekli kada se govori o tome da živimo u izuzetno uznemirujućem globalnom kontekstu. Eh, <clears throat> Hvala. u idućih nekoliko mjeseci i u prvih nekoliko mjeseci pregovora nakon e, referenduma o Brexitu svakako će se pojaviti pitanje suverenosti u našim e, infrastrukturnim okvirima, sustavima clearinga i tako dalje i tako dalje. I morat ćemo pobliže pogledati kako da uvedemo strukturu u sva ta pitanja. Jedno mora biti jasno imamo politiku za sustave plaćanja koje se imali na lokacijama, ali nemamo to za tržišnu infrastrukturu. Ali to nema nikakve veze sa britanskom suverenošću ili sa Brexitom. Jednostavno, trenutna direktiva EMIR ne daje tu nadležnost Europske središnje banci. Dakle, mi nemamo uh, tu kompetenciju. I zapravo bi vi, zakonodavci, trebali biti oni koji će to promijeniti, bilo da se odlučite promijeniti direktivu ili pak statut uh, SBA. Općenit je rečeno, mislim da imate pravo pojavljivat će se više pitanja veznih uz suverenost, ali mislim da je to općenitije pitanje. Dakle, ako želimo progresivno obračunati se sa mnogim e, manjkavostima u strukturi ovog područja, onda se moramo obračunati s tim pitanjem. Dakle, u kojoj mjeri države mogu bolje odgovarati na potrebe građana da se resursi udruže, da se do neke mjere dijeli suverenost na onim područjima gdje oni smatraju da je to potrebno ili da pak nastave svaki za sebe. Ja bih rekao da je odgovor taj da što je problem e, više supranacionalne naravi, e, to će biti učinkovitiji i bolji e, odgovor ako je on kolektivan. Mislim da je to praktični, e, pragmatični pristup koji su imali nekoć naši očevi utemeljitelji na samom početku Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepa, Mariza Matijas. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Gospodine dragi, mnogo smo već govorili o Brexitu, o implikacijama Brexita na europodručje te na općenito cijelu Europsku uniju. A ja bih vam htjela postaviti jedno izravno pitanje, kada već sad imam priliku za to, jer mislim da se ne bismo trebali zapitati samo o Brexitu, već bi se trebali baviti nekim drugim internim pitanjima. U proteklih nekoliko mjeseci smo imali sve više špekulacija kako bismo saznali Hoće li se nastaviti taj e, program kvantitativnog e, olakšavanja nakon e, ožujka? To je bio jedan od rijetkih programa koji smo koristili za razvoj gospodarstva i znamo kakav je uspjeh tog programa, a istodobno zbog prociklične proračunske politike smo na neki način uklonili sve one prednosti koje smo postigli s ovim programom. Svakako je to bilo pogodno za neke države poput Portugala. I svaki put kada je Europska središnja banka govorila jasnim jezikom i kada je odasla jasnu poruku, onda smo znali da će se program nastaviti. Ali nije se nužno popravila situacija po pitanju stabilnosti na tržištima. E, bilo je sve više neizvjesnosti o tome hoće li se taj program nastaviti ili ne i onda je to uvijek dovelo do najgoreg. I stoga bih iskoristiti ovu priliku, gospodin da, da vas pitam kako banka misli postupiti. Vi ste rekli da će se s ovim programom nastaviti sve dok ne dođe do većeg porasta inflacije. A Zatim će biti naravno potrebno ostvariti gospodarski rast, ali do toga još nije došlo. I stoga me zanima, kako izgleda ta situacija? Zašto još uvijek niste, vi, zašto još uvijek nije SP najavila da će se taj program nastaviti nakon ožujka? Jer naravno da će to imati e, velikih posljedica na periferne države. To sigurno znate čak i bolje od mene. u odgovoru na vaše pitanje. Samo da ponovno kažem da na našem sastanku o monetarnoj politici u prosincu ćemo procijeniti različite opcije koje će dopustiti upravnom vijeću da vidi u kojoj mjeri će se nastaviti sa tim monetarnim mjerima sa ciljem da se postigne konverzija inflacije kako bi se ta inflacija zadržala na razini od ispod ili blizu 2%, dakle, sredoročno gledano i stoga zapravo moramo jednostavno pričekati. Izvolite. Znači li to da će se onda nastaviti ta neizvjesnost još mjesec dana? Hvala. I think I, I've said that. Okay. Please, you have time if you, if you wish. Izvolite, imate vremena ako želite još nešto reći. Ne, gospodine predsjedavajući. Ako predsjednik Europske središnje banke ne želi odgovoriti, onda je to možda povezano s time što sam već čula neke kontradiktorne izjave i već ste i rekli, to su neki aspekti koji bi mogli dovesti do toga da se ne produži kvantitativno popuštanje, ali zapravo nijedan od tih dva uvjeta se nije ispunio u međuvremenu i to građani ne razumiju. dolazi do nesigurnosti na razini ovog područja i mi ćemo i dalje onda nastaviti osjećati tu nesigurnost. Ne, mi nemamo jednako glediš na to. E, ovdje se o odluci upravnog vijeća do koje će doći u prosincu i ako ste dobro poslušali riječi, ono što sam rekao malo prije, mislim mogu to još jednom iznijeti na našem sastanku u monetarnoj politici u prosincu ćemo razmotriti različite opcije koje bi dopustile e, upravnom vijeću da sačuva razinu e, monetarnih mjera koje su potrebne kako bi se osiguralo državna konvergencija inflacije s kojom će se postići razina od 2% e, ili blizu 2% i to u srednjem roku. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dakle, ja sam postavila političko pitanje, a dobila sam birokratski odgovor na to. Dobit ćete odgovor još i za nekoliko dana vrlo uskoro ćemo vidjeti e, gospođa Scott Kato. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja trebam reći da sam ja e, europski zastupnik iz Zelenih, iz e, Velike Britanije. Ja sam uvijek bila protiv toga da se Velika Britanija priključi euro i to iz političkih razloga, zato što sam se bojila da nema dovoljno političke volje što se tiče koherentnog sporazuma između država članica, s čime bi se osigurala snažna valuta ali situacija s Brexitom me je navela na to da promislim ponovno o tome i netko ko je veliki pobornik eh, punte, kao što sam ja, mislim da bi svakako trebao o tome promisliti. Zato što eh, odluka da se napusti Europsku uniju i prije svega odluka da se napusti jedinstveno tržište izgleda narušila međunarodnu vjerodostojnost funte i eh, čini se da će možda čak i funta izgubiti svoju trenutnu tečenu vrijednost možda će se sada i vodeći financijski centar Europske unije zapravo povući i izaći iz Europske unije. Ja i dalje mislim da je potreban politički temelj za ovakve odluke i svačam da vi nemate političku nadležnost, ali specifično gledano želim vas pitati je li moguće da će doći do gubitka radnih mjesta u Sitiju i da će doći do kraja onog sustava plaćanja. Svakako mislim da bi trebalo imati povjerenje građana tim programima i zanima me što vi mislite bismo li mi političari trebali biti bolji u iznošenju tih argumenata, posebice kada vidimo da rastu desničarske snage koje ne gružavaju samo Europsku uniju, već i euro kao jedinstvenu valutu. Isto tako, kako vi gledate na eh, učinak na funtu sada nakon Brexita. E, slažete li se s time da bi funta trebala prestati biti globalna valuta za rezerve, to je pričuve? I što mislite što će se ugoditi sa Citijem i koje će biti praktične implikacije, koje će biti praktične implikacije na općenito e, financijski centar u Velikoj Britaniji? Postavili ste mi mnogo brojna teška ali zanimljiva pitanja, a i sami ste rekli da možda ja nisam najbolja osoba da na to odgovori u smislu da to nije u mojoj nadležnosti pomalo. No, postoji jedan odgovor na mnoga pitanja, a to je da ne znamo. Ne znamo, a razlog zbog kojeg ne znamo je taj što malo pogledati kako će izgledati završni pregovori i koliko će ti pregovori trajati. Prilično je jasno da što pregovori budu dulji, to će neizvjesnost biti veća. Trenutna situacija situacija u proteklih godina bila je takva da je Londonski City shvatio kako može za financijski sektor e, pružanja usluga e, dobiti e, onu, globalnu razinu. To je zapravo do sada uspjelo samo New Yorku. Kako će se to promijeniti mi ne znamo. Hoće li se taj centar premjestiti i stvoriti negdje drugdje ne znamo. Hoće li velika korist koja je ta globalna skala e, donijela, ne samo u nego i u jednoj kraljevini, se ponoviti negdje drugdje ili e, će se sve to preseliti u sjedne američke države. Mi to ne znamo. Sve su to stvari o kojima mi razmišljamo, ali isto tako treba reći da tražimo od vlade Ujedinjene kraljevine koncept, koncept s kojim bi ta vlada podijelila ono što misli napraviti i poduzeti i to sa vlastitim građanima, kako bi vlastiti građani mogli nešto o tome reći prije nego što mi možemo iznijeti naše stajalište o tome. Hvala vam. Hvala vam. Marko Vali. grazie in Hvala vam gospodine predsjedavajući, ću govoriti na talijanskom jeziku. Pa, neće uskoro doći do ovog referenduma u Italiji, već se sada govori o izborima u Austriji. Dakle, na isti dan će se to dogoditi 4.12. a onda zatim smo čuli i jednu izjavu e, kandidata iz Austrijske stranke FPU gdje ankete kažu da će on dobiti više od 50%. A ako Europa ide nastaviti voditi mm, centraliziranu politiku, onda će Austrija s njim kao predsjednikom biti prisiljena da e, organizira referendum i da na tom referendumu pita austrijske građane žele li oni ostati u Europskoj uniji. Dakle, vrlo je izvjesno da će on postati predsjednikom Austrije i stoga me zanima priprema li se Europska središnja banka na jedan takav scenarij gdje jedna država poput Austrije, tu ne govorimo o jednoj kraljevini, već o državi koja se nalazi u europodručju, ako dakle takva država nakon referenduma odluči stupiti iz Europske unije, onda bi me zanimalo što bi se u tom slučaju dogodilo. I isto tako, prelazim na jedno drugo pitanje, to je pitanje o talijanskim bankama. Tu će se održati važan referendum, te me zanima što će se dogoditi ako dođe do poteškoća pri E, povećanju e, kapitala u bankama? Hoće li se iskoristiti europski ugovori u tom slučaju? E, za sada imamo znači, mogućnosti po pitanju sanacija, ali mene zanima razmišlja da Europska središnja banka i o drugim rješenjima kako bi se izbjegla panika na tržištu, iako je naravno ta panika, ta panika bi bila opravdana budući da se tu radi o jednoj krizi na tržištima. Hvala vam na vaše prvo pitanje. Dopustite mi da kažem općeniti je rečeno, a da se ne usredotočujem na jednu državu, vidimo da sve više raste podrška e, euroskeptičnim strankama u proteklih nekoliko godina, a unatoč tome ankete pokazuju na to da se građani ne protive donošnju odluka na europskoj razini, barem ne per se oni čini se kažu nama nešto drugačije. Oni bi htjeli da se Europska unija usredotočuje na e, njihove osnovne razloge za zabrinutosti. Da ih zaštiti od e, gospodarskih i socijalnih rizika, te da im pruži rješenja na probleme koje imaju jasnu transnacionalnu dimenziju poput migracija ili sigurnosti, terorizma, klimatskih promjena više manje građani i dalje podržavaju jedinstvenu valutu, čak i e, kada su vremena bila teška. E, popularna podrška euru je dalje visoka i tijekom krize, no podrška prema nacionalnim i europskim institucijama je značajno pala u proteklih nekoliko godina. i čini se da e, kritizam građana zapravo održava želju za jačim poveznicama između donošenja odluka na europskoj razini. Što se tiče Europske središnje banke, proces e, tih promjena u središtima europskih građana znači da kao prvo trebamo vidjeti jesu li te promjene srednjoročne ili dugoročne, ali mi s naše strane možemo samo napraviti ono najbolje što možemo da dakle e, promijenimo naše politike, da poboljšamo uvjete na tržištu rada i da pružamo financijsku stabilnost. No, e, Europska središnja banka je reagirala na ovo vaše drugo pitanje po pitanju talijanskih banaka. Europska središnja banka ne predviđa nikakve specifične mjere i mi zapravo ne mislimo intervenirati. To nije u našoj nadležnosti. Imamo europska pravila, imamo direktive i najbolji doprinos koju Europska središnja banka može dati je pružiti podršku u tom procesu e, vezano uz e, superviziju i regulaciju da dakle sve to bude dobro usvojeno i dobro provedeno. Hvala vam. Hvala. Bernard Monod. Gospodine predsjedniče dragi, dobar dan. Dvije glavne teme. Sa programima ciljanog ciljanih operacija dugoročnog financiranja, htjeli smo postići određene ciljeve, a sada je prošlo određeno vrijeme i trebali bismo e, izvesti prve zaključke. E, imamo kredite od Europske središnje banke, ali s time se želi povećati financiranje poduzeća u Europskoj uniji. Jesmo li ostvarili taj cilj, Imamo li neke brojke i neke precizne podatke o tome. Zatim, kao drugo, jedinstveni nadzorni mehanizam što se tiče toga i upravljanja tim mehanizmom. Revizorski sud Europske unije je iznio neke kritike i zanima me što vi mislite o njihovom izvješću. Čini se da sredstva nisu dostatna kako bi se e, vršio taj ta nova zadaća nadzora, da je ta ekipa e, jako e, da je to osoblje previše opterećeno, da je loše organizirano, i da ne može izvesti tu misiju nadzora. Dakle, taj prvi stup je zapravo trenutno potpuno se nefunkcionirajuće. Zatim, e, drugi stup e, opravku sanaciji se isto tako ne može primijeniti, to nam pokazuje Deutsche Bank, to nam pokazuju tajanske banke, a treći stup nećemo nikad dobiti jer to Njemačka ne želi. Dakle, jedinstveni nadzorni mehanizam je e, neuspjeh. Zašto ne bismo povratili bankovnu uniju i vratili potpuni nadzor u nacionalne okvire? Hvala vam lijepa. Uh, Odgovor na prvo pitanje. Program TLTRO i program kupovine korporativnih obveznica zapravo su postigli ciljeve financiranja realne ekonomije i u ovom trenutku imamo dobre rezultate i ponovno smo na razini od prije pet godina. Vidjeli smo da program kupovine korporativnih obveznica stvara jedan novi prostor, to mi često pitaju. Nisu li naše politike zapravo podržavaju velika poduzeća, ali ne jer se na bilancama banaka na pravilu mjesta te one mogu davati zajmove malim i srednjim poduzećima i to iz mjeseca u mjesec vidimo u našim podacima. Što se tiče drugog pitanja o izvješću Europskog revizorskog suda, Prvo bih rekao da doista cijenimo to izvješće i za trenutak ću vam i reći koliko nam je ono pomoglo u rješavanju određenih problema. Izvješće nam je dalo jednu novu perspektivu i odredilo je područja gdje možemo unijeti dodatna poboljšanja. Ali ne smijemo zaboraviti koliko je taj mehanizam važan, jer imati nadzor, jedinstveni nadzor na 19 zemalja i ne znam koliko tisuća banaka u samo dvije godine, mislim da je to veliko postignuće. Ja sam naravno pristran. Slažemo se s Europskim revizorskim sudom i njihovom procjenom u odnosu na resurse koji su potrebni za jedinstveni nadzorni mehanizam. Potrebni su nam dodatni resurse i mi ćemo održati raspravu unutar našeg izvršnog odbora i to vrlo brzo, već krajem godine, raspravljat ćemo upravo o tom pitanju. Potpuno ste slažem dakle sa procjenom Europskog revizorskog suda u tom kontekstu taj sud je također postavio jedno pitanje. Inspekcije na terenu uglavnom provode državna nadzorna tijela. Ako morate zaposliti tisuće i tisuće ljudi u kratkom roku, sigurno je da će doći do velikih pogrešaka. Upravo sada zaposleno je više od tisuću ljudi. postoji podjela između ECB-a i, na, državnih vlasti kada je riječ o inspekciji na terenu, međutim mehanizam e SSM se ne odnosi samo na Europsku središnju banku, već na banku i državna, i državna nadzorna, nadležna tijela. Što znači da možemo postupno povećavati broj inspekcija na terenu koje obavlja centralna centralni autoritet ESB-a, ali ne smijemo nikada zaboraviti da se ne radi samo o jednoj instituciji u Frankfurtu, već i nacionalna nadležna tijela imaju znanje i tradiciju, te mogu biti iznimno učinkovita, što znači da trebamo spojiti te dvije strane kako bi sve dobro funkcioniralo. Ne smijemo zaboraviti niti činjenicu da timovi za inspekciju koji potpadaju pod nacionalna nadležna tijela isto tako često imaju elemente različitih nacionalnosti. Imate inspektor iz Njemačke koji analiziraju banke u drugim zemljama. Isto tako, talijanski inspektori, na primjer, rade u drugim državama članicama. Dakle, ne morate nužno imati osobu iz Frankfurta kako biste jamčili neovisnost. U svakom slučaju, Izvješće nam je pomoglo kako bismo poboljšali i povećali broj inspekcija na terenu. Naravno, Europski revizorski sud istaknuo je i druge dvojbe, druge zabrinutosti, vi to niste sada spomenuli, pa se neću ni ja njima baviti. Hvala. Gospođa Dahupner, hvala. Imam dva pitanja. Jedno se odnosi na uniju tržišta kapitala, jer ove godine bismo mogli vidjeti nove rezultate, nove zakonodavne prijedloge i početak samog procesa bi mogao početi kako bismo promijenili način financiranja gospodarstva. Mislim da se nećemo daleko odmaknuti od financiranja banaka, ali mogli bismo vidjeti određeni razvoj. To možemo pogledati iz makrobonitetne perspektive ili iz perspektive učinka na učinkovitost monetarne politike. Ne znam da li ste na taj način razmišljali i raspravljali u ESB-u što će Unija tržišta kapitala značiti za monetarnu politiku. I teče pitanje ponekad u medijima vidimo glasine da će ESB-u ponestati obveznice koje može kupovati i koliko sam ja shvatila ovo pravilo od minus 0,4%, taj prag, to je nešto što ste vi sami sabi nametnuli. Mogli biste to možda dodatno proučiti. Možete li nam objasniti taj proces u kojoj smo sad u fazi, kakva je situacija? Hvala. Hvala vama. Što se tiče vašeg prvog pitanja, iskustvo koje smo dobili od velike financijske krize jest da bi bilo puno bolje imati različite kanale za prijenos naše monetarne politike u realno gospodarstvo, a ne se oslanjati isključivo na banke, na taj kanal, a to smo činili cijelo vrijeme tijekom krize. Jer taj kanal banke su činile 80% e, posredovanja, sada se ta brojka malo smanjila. Isto tako je dobro imati mogućnost da iskoristimo e, kanal kapitalnih tržišta. Iz perspektive monetarne politike to bi bilo jako važno. To moramo imati na umu i o tome ćemo možda raspravljati tijekom saslušanja. Kako se odmićemo od banaka, idemo prema tržištu kapitala, znači da idemo više prema nebankovnom e, sektoru, to je s bankama u sjeni. I dok to činimo, trebamo razmisliti kakva je tu bonitetna regulacija, koji je okvir takve regulacije. To se naravno ne odnosi isključivo na prijenos monetarne politike, ali slažem se s vama, bilo bi bolje imati dobru funkcionalnu uniju tržišta kapitala pod uvjetom da ona nije fragmentirana. I tu su nam upravo potrebni koraci u sljedećim mjesecima i godinama. Kako bismo stvorili takvu uniju, moramo e, prevladati rascjepkanost koja još uvijek postoji. Što se tiče vašeg drugog pitanja, i odnosilo se na obveznice, već smo puno puta rekli da trenutno rješavamo taj problem i nismo naš program je dovoljno fleksibilan i možemo ga prispitati i prilagoditi, kao što sam već prije rekao, kako bismo očuvali dovoljan stupanj monetarne prilagodbe koji je nužan kako bismo ostvarili svoje ciljeve. Hvala. Hvala vama, Pedro Silva Pereira. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Mario dragi u Bank Central Gospodine Dragi, Europska središnja banka uporno poziva političku klasu da na europskoj razini provodi fiskalne politike koje bi potakle rast. I vi ste rekli da monetarna politika ne može biti e, jedino što se koristi, već da nam je potrebna i fiskalna politika i isto tako strukturna politika kako bismo potaknuli rast. Međutim, čini se da imamo jednu novost. Europska komisija upravo je iznijela jedan prijedlog. Prijedlog koji se odnosi na fiskalnu politiku za 2017. i ta politika je donekle ekspanzionistička pitanje za vas. Mislite li da je to jedan pozitivan e, korak? I je li to u skladu sa onime što je tražila Europska središnja banka sa vašim zahtjevima? Radi se od 0,5% BDP-a. Je li to dovoljno za poticanje rasta? I isto tako još jedno pitanje. Europska komisija je prepoznala da proračun za sljedeću godinu ne stvara ekspanzivnu politiku, već e, se i dalje drži restriktivne linije, restriktivne politike. Komisija je pozvala države članice da odudalje u svojim fiskalnim politikama i moje pitanje upućeno vama jest je li poželjno da te države članice kojima je dostupna veća proračunska marža, mogu li one odgovoriti na taj poziv Europske komisije, to jest ispuniti taj zahtjev? Hvala. Mi smo primjeli na znanje komunikaciju komisije koja se zove prema pozitivnom fiskalnom stalištu za eurozonu. Mi smo rekli, kao što ste nas podsjetili, kako bismo iskoristili maksimalno mjere monetarne politike, moramo iskoristiti i područje drugih politika i na nacionalnoj i na europskoj razini. Fiskalne politike trebaju dati podršku oporavku Europe, ali isto tako trebaju biti u skladu sa fiskalnim pravilima Europske unije. Slažemo se s komisijom koja je stavila naglasak na sastav fiskalnih politika. Države trebaju stremiti fiskalnim politikama koje potiču i omogućavaju rast. Dio prijedloga komisije koji se odnosi na fiskalne politike ako to dobro protumačimo, to bi moglo biti dobar input za naše rasprave o politikama. Međutim, to nije pravno obvezujuće za države članice koje su i dalje vezane paktom za stabilnost i rast. Države članice i njihov nacrt proračuna za 2017. donosi neutralne fiskalne politike koje uspostavljaju ravnotežu između sveukupne stabilizacije i potreba za održivošću. Kao što je komisija naglasila, doprinos pojedinih država članica naglašen je u nacrtu za proračun, ali je suboptimalan što znači da su one u riziku od neusklađenosti i trebaju poduzeti dodatne mjere kako bi bile usklađene s fiskalnim pravilima a druge su ponešto slobodnije u tom pogledu. Izvršno vijeće podupire komisijim prijedlog za ojačanjem Fonda za strateška ulaganja i raduje se dokumenta komisije o produbljenju EMU, to je zakazano za ožujak 2017. Dakle, za produbljivanje ekonomske i monetarne unije. Hvala, Markus Ferber. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Imam dva kratka pitanja. Kao prvo, eh, kako se opođete sa lošim kreditima? U nedavnoj reviziji od prosinca ove godine ste ustvrdili da europski bankovni sektor jako pati od visokog udjela eh, loših neplaćanih kredita. Jedan od razloga za to je taj što u Europskoj uniji ne postoji funkcionirajuće tržište za takve kredite. Možete mi objasniti zbog čega je tome tako, što se tu e, regulativno može napraviti i zašto ste tek u rulju 2016. godine započeli sa procesom konzultacije, jer je taj problem već dulje dobro poznat. Drugo pitanje je sljedeće. Usvrđujemo, imamo tu jedan vrlo aktualni graf sa vaše internetske stranice, da su e, ciljeni podaci sada ponovno dosegli razinu iz ljeta 2012. godine. Smatrate li da je to razlog za zabrinutost? Iako kada pogledam e, bilancu, najveći dužnik pri vama je Italija, zatim Španjolska. I smatrate li to primjerenim? Hvala. Što se tiče MPO, tu se slažem s vama. To je problem kojim se trebamo uvjerljivo pozabaviti i čvrsto. Ako to ne učinimo, to će štetiti profitabilnosti banaka i njihovom kapacitetu da realnoj ekonomiji daju zajmove. Postoji nekoliko promjena koje treba uvesti kako bi se stvorilo tržište za NPL, ako to tržište već ne postoji. Te promjene zahtijevaju i zakonodavne izmjene. Pitanje je kako stvoriti tržište za gdje bi se najbolje prodavalo i evaluiralo MPL-ove, zatim su tu sudske nagodbe sudjelovanje, posrednika koji su dovoljno kompetentni, promjene u sudskim postupcima, sve je to važno, ali to je jedan problem koji je naslijeđen i kada vidimo zakonodavne promjene u prošlosti, one se bave MPL-ovima u budućnosti, a ne u prošlosti. To su neprihodujući zajmovi, dakle, što se tiče drugog pitanja, tu imamo jedan porast koji se događa od početka našeg programa kupnje imovine. Za to postoje tehnički razlozi. Gotovo 80% obveznica koje nacionalne središnje banke kupuju u sklopu tog programa prodaju stranke koje ne, nemaju poslovni nastan kao i, kao i ove nacionalne središnje banke. Gotovo polovica su pristupile tom sustavu putem Bundesbanke, što znači da bilanca raste u Njemačkoj. No postoji još jedan razlog, prvenstveno kupnja imovina stvara rebalans portfelja u dijelu onih koji prodaju tu imovinu. I nedavno neki od njih su prodali obveznice i prodaju vrijednosne papire ili druge oblike ulaganja. Dakle, target tu bilanca raste, ali ne bih rekao da to ima veze s iskustvom iz 2012 ta dva fenomena su po svojoj prirodi različita i tu ne postoji kriza povjerenja u ovom trenutku što bi opravdalo taj porast. Hvala. Hvala. Kostas Mavridis. Thank you, Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine Dragi, ja ću govoriti engleski. Usprkos i odnosno neovisno o sudjelovanju Ujedinjene kraljevine u radu jedinstvenog tržišta i neovisno o mogućim promjenama nakon izbora Donalda Trumpa. Mislim da ste u uvodnom izlaganju točno rekli da moramo nastaviti s radom na nekim projektima u Europskoj uniji što uključuje i dovršetak bankarske unije. Imam nekoliko konkretnih pitanja vezano uz bankarsku uniju, ali ovaj put se ne odnose na treći stup. Temeljem odredbi ugovora Europske unije, trgovačka društva su pravni subjekti koji posluju temeljem određenih pravila. Dakle, čitam iz eh, odredbi članka 54. Dakle, trgovačka društva su skupine osoba ili pravni subjekti koji imaju određene načela poslovanja u kojima se razliku od ostalih gospodarskih subjekata. Dakle, govorim zapravo o kreditnim institucijama, ispričavam se o zadrugama. Ovo, dakle, čitam iz članka 54. Dakle, to su skupine pojedinaca ili pravnih subjekata koji imaju poseban način rada što ih čini drugačijim od ostalih gospodarskih subjekata. Mislite li da je bankarska unija kakvu imamo dakle sukladna s ovim načelima uzima li se njihov način rada u obzir u praksi u ovoj bankarskoj uniji Dakle, e, nacionalna nadležna tijela donose odluke o europskoj regulativi vezano uz uvjete u ugovorima e, i nepoštenu praksu banaka. Odgovorit ću na vaše drugo pitanje. Ako sam dobro shvatio vaše pitanje, to bi spadalo u područje zaštite potrošača. Dakle, uvjeti moraju biti pravedni i pravični e, u odnosu na klijente banaka. Ako sam vas dobro razumio, to spada u djelokrug e, nacionalnih nadležnih tijela za sada. A, vaše drugo pitanje bilo je povezano uz zadruge. Dakle, e, vi ste vjerojatno ovdje mislili na nadzor, na uredbe o kapitalnim zahtjevima. I je li to sukladno odredbama ugovora vezano uz zadruge? Je li to bilo vaše pitanje? Pa mogu vam djelomično odgovoriti na to pitanje. Načelo razmjernosti se primjenjuje u nadzornim i regulatornim praksama. A e, isto tako ću vam dostaviti drugi dio odgovora u pisanom obliku jer mislim da moramo provjeriti neke stvari, a mislim da je pitanje vrlo e, relevantno. Hvala vam gospodine predsjedniče. Mi bismo vam bili zahvalni kada biste argumenti zbog ovih većih e, plaćanja koje je spomenuo gospodin e, Berger, kada biste to mogli napismeno nam dostaviti. Ja to nisam razumio budući da tu imamo još e, veću razinu rizika. Opseg bilance E, SBA je sada pri 2,8 milijardi eura, ako se dobro sjećam, već dugo raspravljamo o tome kako se procjenjuju rizik sa državnim obveznicima, ne samo unutar Bazela, već i u javnosti se o tome raspravlja, kako ćemo nastaviti isto tako i u SAD-u, Brexit i e, problematika na financijskom tržištu je zapravo manje zabrinjavajuća od ove talijanske problematike. E, SB je pokupila mnogo državnih obveznica Italije i onaj prag od 33% je gotovo dosegnut i kako mislite da Italija ima šanse da se izvuče iz te zamke po pitanju zaduženja i ko bi trebao preuzeti odgovor za to? I drugo pitanje, ako se povise kamate u Sjedinjeničkim državama, nije li onda tako da će SB jako teško moći zadržati svoj trenutni smjer djelovanja? Gospođa Merš rekla, vaša direktorica, da će možda se morati onda brže promijeniti smjer djelovanja SBA nego što ste vi to do sad tvrdili. I kada se o tome radi, dakle ako se dolar popne, ako euro i dalje padne, koliko je Europska središnja banka suverena i kako može onda samo jednostavno se ne obazirati na to? Najprije ću odgovoriti na prvo pitanje koje je postavljeno rizik našeg programa kupovine imovine uglavnom se odnosi na nacionalne središnje banke, dakle u iznosu od 80%. Dakle, u tom smislu Europska središnja banka zaštićena, odnosno pokrivena je čak u iznosu od 80%. Razvidno je da duže razdoblje niskih ili negativnih kamatnih stopa i velike likvidnosti predstavljaju plodno tlo za pojavu rizika koji mogu ugroziti financijsku stabilnost. Dakle, to može doći iz e, nekih iz činjenice e, da neke velike zemlje mogu povećati svoje kamatne stope, ali isto tako postoji drugi izvori rizika. E, ono što vam mogu reći je da mi pratimo taj rizik, imamo instrumente za suzbijanje tih rizika, a trenutno nam zapravo najveći rizik dolazi iz činjenice da gospodarski rast nije dovoljno snažan. Zapravo postoji mogućnost da naš gospodarski oporavak ne bude snažan i da se pojavi stagnacija i zapravo manji E, slabija perspektiva gospodarskog rasta za sada je najveći rizik. Međutim, to ne znači da mi ignoriramo financijske e, rizike, mi ih dalje pratimo i svjesni smo mogućih komplikacija zbog dužeg razdoblja velike likvidnosti i ekspanzije. Čitamo pojedinu pitanju da će u jednoj kraljevini možda se povećati e, nepravedno porezno natjecanje. To pitanje je već po u Europskoj uniji, posebice kada se radi o odnosu malih država naspram velikih. Kako vi procjenjujete tu opasnost da dakle, bi do toga moglo doći zbog Brexita, iako možda tek dugoročno? I mean, Često kažete da imamo previše ovlasti i da smo premoćni, ali još uvijek ne obavljamo zadaće poreznih uprava. Ja nisam niti postavio pitanje o vašoj nadležnosti u toj stvari, već o vašoj procjeni je li to opasno za europodručje i za gospodarski razvoj. Ne, ali mislim da biste nam svi rekli da se ne držimo svojih ovlasti kada bismo govorili što mislimo o politici u drugim zemljama. To uistinu ne spada u naš djelokrug rada. Kolega Fernandez, hvala. Ja ću govoriti španjolski. Imam e, dva pitanja za vas. Prvo pitanje se odnosi na Brexit. Gotovo smo svi rekli što mislimo o tome ali želim ovdje ustrajati na nečemu što mi se čini važnim. Želim podsjetiti na fiskalni stav Europske komisije kako će se revidirati novi fiskalni paket koji je najavila vlada Velike Britanije kako bi se oblažili negativni učinci eventualnog Brexita. Dakle, ti fiskalni poticaj u Velikoj Britaniji, u kojoj mjeri su oni zapravo vezani uz politiku Europske komisije i može li zapravo preporuka Europske komisije biti nedostatna u odnosu na njihove fiskalne, fiskalne poticajne mjere? A moje drugo pitanje se tiče Trumpove pobjede u SAD-u kratkoročno bi federalna rezerva mogla revidirati kamatne stope, no sigurno će doći do promjene s obzirom na izjave novoizabranog predsjednika SAD-a vezano uz, uz ovo pitanje i moglo bi se dogoditi da se na čelo Feda imenuje neka egzotičnija osoba, netko tko bi mogao potpuno revidirati politiku kamatnih stopa, što bi moglo dovesti do aprecijacije eura i zakomplicirati monetarnu politiku u kraćem roku. Hvala. Što se tiče vašeg pitanja, e, to se odnosilo na utjecaj proračunskih mjera Velike Britanije na europodručje nemam dovoljno saznanja da bih mogao dati takvu ocjenu, no u svakoj raspravi ne smijemo izgubiti iz vida sljedeće. Neovisno o tome koliko je Ujedinjena kraljevina ekonomski i posebno financijski relevantna zemlja, ona je ipak manja od europodručja. Dakle, to će sigurno se odraziti na europodručje, no kao prvo ja ne mogu sada dati ocjenu smjera i drugo, što se tiče razmjera tih e, posljedica, vjerujem da će to ipak biti pod kontrolom s obzirom na proporcije jednog i drugog entiteta, odnosno s obzirom na veličinu. Zatim mi ćemo pratiti daljni tijek zbivanja u Ujedinjenoj kraljevini i vidjet ćemo kako to može, se to može odraziti na nas. Isto tako nisam upućen u izmjene u Fedu, dakle njihove odluke. Međutim, u ugrožavanje neovisnosti središnjih banaka nije niti u čijem interesu, kao prvo to nije u interesu države gdje se nalazi ta središnja banka. Hvala. Zastupnik Muresen. Hvala gospodine predsjedavajući, predsjedniče dragi. Imam pitanje vezano uz Italiju i želim se nadovezati na pitanje kolega Balca i Langena. Mislim da još niste uspjeli odgovoriti na njihova pitanja. Sljedeće godine će Italija morati refinancirati oko 3 milijarde eura duga. Je li to razlog za zabrinutost? Trebamo li se mi brinuti i treba li se brinuti Europska središnja banka? Hoće li kamatne stope za refinanciranje iznositi više od 3,4%, što je zapravo prosječna kamatna stopa e, obveznica koje dolaze, koje dolaze na naplatu i će li OMT program biti dio rješenja i očekujemo li od talijanske vlade da iskaže e, spremnost da se obveze na obveže na program reformi e, u sklopu SM-a. Zatim pitanje vezano uz manja kolaterala. Od financijske krize došlo je do povećanja potražnje za kolateralom, što nije nužno zadovoljeno povećanjem ponude visokokvalitetne imovine. Što vi mislite o tome i e, možete li nam nešto reći o novim e, sigurnosnim aranžmanima za kreditiranje i kakav je pristup ESB-a vezano uz e, dostupnost kolaterala na tržištu? Što se tiče javnog duga u Italiji, mislim e, iz vašeg pitanja da ste već sami ponudili odgovore, pitam se koliko uopće mogu dodati tome. Održivost e, duga u nekoj zemlji može se ocijeniti u odnosu na njezinu spremnost i volju da otplati dug. I u tom smislu je talijanski dug održiv. Što se tiče sposobnosti otplate, Želim vas podsjetiti da Italija ima možda najveći primjerni suficit među zemljama europodručja. Također trošak zaduživanja e, se normalizirao tijekom proteklih godina, a e, Italija također postupno bilježi veći gospodarski rast. To ne znači da treba tu stati s naporima, ova zemlja također ima najveći omjer duga i u odnosu na BDP u europodručju, tako da je izložena šokovima. Ova zemlja mora ispuniti obveze preuzete temeljem pakta o stabilnosti i rastu, što znači da mora imati primarni suficit i da mora nastaviti u naporima da provodi strukturne reforme. Da kako vrlo je važno da se E, oslobodi potencijal za gospodarski rast te da se na taj način dugoročno poboljša perspektiva za održivost državnog duga. Međutim, bilo je nekih ohrabljučkih koraka u smislu fiskalnog e, upravljanja i e, došlo je također do nekih pozitivnih pomaka u bankarskom sektoru, Međutim, kao što sam već rekao, to ne znači da treba posustati s naporima. Što se tiče kolaterala i vašeg e, drugog pitanja, mogu vam reći da mi imamo e, okvir za ocjenu rizika u odnosu na kolateral i to se dakle revidira E, u razmacima od godinu i po do dvije godine imali smo nedavno jednu reviziju tog okvira i za sada stvari teku glatko. Nema problema. Hvala. Zastupnik Kricos. Ispričavam se samo još jedno pitanje vezano uz e, dakle kreditiranje E, i vrijednosne i vezano s vrijednosne papire. Dakle, to je nešto što je vrlo važno za financijska tržišta. Imali smo suboptimalnu situaciju, da kako to je inače u djelokrugu rada nacionalnih središnjih banaka, mi to nastojimo poboljšati i sada se prepoznaje potreba za time i dakle na nacionalnoj razini. Mi smo se u Grčkoj nadali da će biti kratkoročnih mjera vezano uz e, javni dug, čime bi se dodatno smanjio trošak otplate duga u sljedećem razdoblju. Te mjere bi trebale biti u skladu sa odlukom euro skupine iz svibnja 2015. godine. Istovremeno u Europskoj uniji postoji okruženje povećanja troškova refinanciranja javnog duga u nekim zemljama Europske unije, to zbog e, događaja u SAD-u i zbog e, određene političke nesigurnosti u Europskoj uniji. Što Grčka može očekivati vezano uz kratkoročne mjere koje se tiču otplate našeg javnog duga? Predsjedniče Dragi, vi ste najavili i naglasili kako bi monetarna politika SBA bila učinkovita mora biti dopunjena konstruktivnom fiskalnom e, politikom i strukturnim promjenama. No, neovisno o tome, velik broj vlada u Europskoj uniji nalazi se u situaciji da im predstoje izbori i teške odluke. Čini mi se da ćemo morati pričekati do kraja 2017. godine kako bismo saznali koliki će broj država članica moći dati svoj doprinos u formuliranju učinkovite e, monetarne politike. Mislite li da će monetarna politika SBA moći premostiti taj jaz u sljedećih 12 mjeseci, ovo što sam upravo sada opisao? Hvala vam. Kao prvo, što se tiče rasprava koje se vode među dionicima e, koji su uključeni u plan prilagodbe vezano uz grčki dug. Očito je da još uvijek postoji zabrinutost što se tiče održivosti grčkog duga. U interesu je e, čitavog europodručja, a i same Grčke, da se iznađe neko trajno rješenje, a to bi omogućilo da grčki javni dug bude održiv i kratkoročno i dugoročno. Znamo da je na sastanku Euroskupine od 7. listopada zaključeno da će se pripremiti neke mjere i mi e, pozdravljamo predstavljanje tih mjera na sljedećem sastanku. Dakle, mi očekujemo rješenje koje će povratiti povjerenje u održivost javnog duga. Hvala. Hvala i vama. E, dakle, sljedeći zastupnik. Hvala, imam za vas dva pitanja. Prvo, pitanje se tiče najavljene Trumpove e, kampanje za izgradnju infrastrukture. Dakle, on je očito dobio sada potporu od OECD-a i e, dakle, rečeno je da će to povećati gospodarski rast u SAD-u i da će dati novi e, zamah i novu energiju razočaranim radnicima. Nadamo se da će se ispuniti e, prognoza OECD-a. Nakon e, izbora 2017, 2000 godine njemačka vlada će također morati imati ambiciozan program izgradnje infrastrukture s obzirom da europodručje kasni za SAD-om u poslovnom ciklusu. I Što mislite o osnivanju jednog e, fonda, makroekonomskog fonda i što je sa preporukom OECD-a? To bi bilo moje prvo pitanje. Drugo, Europska središnja banka također tvrdi da Europska unija je pretjerala u nekim područjima. Kako se onda može organizirati potrebna konsolidacija dakle stane na kraj e, regulatornoj predostrožnosti ili da se nastavi sa regulatornom predostrožnosti i što mislite kako bi se taj proces konsolidacije trebao organizirati mislite li da bi konsolidacija trebala ići iz nacionalnih država ili da ono treba postojati na paneuropskoj razini? Let me prvo odgovorim na drugo pitanje. Istina je da su Europska banka i SRB rekli da živimo na kontinentu sa prevelikim bankarskim sustavom i da se moramo vratiti na jednu nižu razinu prije nego što možemo vidjeti što točno poduzeti, gdje to poduzeti i kako. Postoje neki dijelovi bankarskog sustava kod nas gdje imamo mnogobrojne igrače, ali oni su jako učinkoviti, jako su djelotvorni, imaju najniže troškove, e, jako dobro služe svojim pojedinim gospodarstvima, a postoje neki drugi dijelovi gdje vrijedi suprotno. E, samo nekoliko igrača koji su izrazito neučinkoviti, koji imaju ja, najgori odnos e, troška naspram benefitima, gdje imaju gdje gospodarstvo imaju jako malu korist od njih. Dakle, s tim bankama trebamo vidjeti što možemo napraviti dosta jasno da je krajnji cilj svega ovoga da uspostavimo bankarski sustav koji će biti e, jak i otporan, ali koji će istodobno i dobro služiti realnom gospodarstvu. Mislim da bi nam to trebale biti smjernice kada e, dizajniramo proces konsolidacije. Kao drugo, kako da to napravimo? To nije očito. U osnovi e, postoje dva načina kako da to napravimo. Naime, možemo pokrenuti velike strukturne promjene u bilo kojem gospodarstvu. E, možemo se oslaniti na e, samostalne inicijative, na neke autonomne poticaje i na vlastitu sposobnost igrača da sami pronađu najbolju sinergiju među sobom i najbolji način postupanja i zatim da se oslanjamo na e, njihov vlastiti interes, da u tom smislu nađu najbolju konfiguraciju. A drugi put je na neki način jedan put da imamo jednu veliku viziju. A sa FCM nije jasno koji, u kojem će se smjeru krenuti. I zbog toga što nije lako imati na umu tu neku veliku viziju i mnogi zakonodavni akti sa nacionalne i sa europske razine su relativno novi. Sada oko nas vlada ozračje koje nije baš pogodno za proces konsolidacije. No jednom kad shvatimo da možda imamo taj prekomeni bankarski sustav, e, možda bi onda trebali krenuti na pitanje što mislimo po time. E, gdje je taj sustav učinkovit, a gdje je neučinkovit. I ja ne bih bio za to da nametnemo neki abstraktni dizajn bankarskom sektoru i mislim da je ključno pitanje to na koji način te banke služe klijentima, služe realnom gospodarstvu i koliko su e, operativno učinkovite. Bismo li trebali imati konsolidaciju sukladno nekim nacionalnim uvjetima ili ne? Pa kad kad bi to bilo pogodno za realno, realno gospodarstvo, a kad kad ne. I stoga ne vidim zašto bismo se nacionalno međusobno trebali konsolidirati to svakako ne bi trebao biti prvi argument na kojem ćemo temeljiti donošenje naše odluke. Što se tiče vašeg drugog pitanja, zapravo vašeg prvog pitanja, e, točno je da ako pogledamo e, javne ulaganja, da su javne ulaganja značajno opala u proteklih 15 godina. Isto tako je neupitno da je e, pozitivno javno ulaganje i da može doprinijeti potencijalnom mm, outputu države koja krene u tako nešto zato što s time zapravo povećavamo kapital, to je kapitalnu u te države. I ako je takva praca dobro ciljena, onda svakako može dovesti do e, vrlo velikog porasta u outputu. Važno je naglasiti ciljeno. Zbog toga su djelomično javna ulaganja bila i toliko niska, zato što u mnogim slučajevima to bio jednostavno bačen novac. Dakle, moramo imati ciljene javne ulaganja na one djelatnosti koje najviše mogu povećati produktivnost i mm, potencijalno svojivanje rezultata. I pritom, to sam već mnogo puta rekao, moramo naći e, način kako da možemo naše nacionalne proračune usmjeriti iz jednog kuta gledišta koji će biti povoljan za gospodarski rast, da, da dakle smanjimo e, rashode i da povećamo istodobno e, rashode po glavi stanovnika. Što se tiče jedne druge verzije EFSI-a, EFSI 2.0 na neki način, SBS e, se s time svakako slaže, dakle trebamo povećati javne ulaganja na ciljanim sektorima, to je svakako nešto što je pozitivno za gospodarstvo Europske unije. Hvala lijepa, Sandra Lunes. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, uh, Mr. Hvala vam, gospodine predstavljajući. Hvala vam, gospodine Dragi. Osvrnut ću se na vaš završni govor u Sazburu prošli tjedan. E, tom prilikom ste spomenuli da je reakcija na tržištima na izbore u Sjedinjenim državama na početku eh, bila vrlo značajna, ali zatim je opala i e, rekli se da su tržišta pokazala da su otporna i to je zapravo ono što me zanima. Rekli se da je to zahvaljujući i pripremnim aktivnostima e, Engleske nacionalne banke s jedne strane te e, rada Europske središnje banke s druge strane i to ste spomenuli danas pri vašim uvodnim riječima i stoga me zanima možete li možda još malo proširiti te riječi, možete nam reći kakve su to bile pripremne aktivnosti i možete nam konkretno reći reći što ste napravili prije i nakon tih izbora. Naravno, e, priprema Engleske središnje banke i mm, SBA ne tiče se e, izbora u Sjedinjeničkim državama. Ne, jednostavno smo mislili da bi moglo doći do e, velikih promjena u e, cijenama vrijednosnih papira već nekoliko dana nakon referenduma, a mi smo se spriječili da dođe do relokacije nekih financijskih posrednika. Primjerice, pobinuli smo se da banke koje imaju e, pristup dobru, dobru likvidnošću da ojačaju svoje stanje po pitanju likvidnosti, da postoji dovoljno nadzora prije samog tog događaja kako bismo se uvjerili da ukoliko dođe do zabrinjavajuće situacije da ćemo moći adekvatno na to reagirati. Radilo se o takvoj vrsti pripreme. Dobro, samo naknadno pitanje. Jeste li sada završili s tim mjerama ili mislite li da su te mjere dalje potrebne sada srednoročno i dugoročno gledano u budućnost? Ne, e, trenutno nemamo nikakve specifične mjere osim što naravno pokušavamo jačati e, naš e, nadzorni i regulatorni okvir konstantno. Hvala i jedna druga tema, imali smo jedno izvješće od 1.11. E, Deutsche Bank gdje se govorilo o tamnoj strani kvantitativnog popuštanja, gdje se govorilo o tome da trenutno monetarna politika guši gospodarski rast vi inzistirate i dalje na tome da države članice moraju provesti sukladno reforme, to ste i sami rekli, u tom dokumentu se spominje da baš zbog ove opuštene monetarne politike se sad zaustavio taj elan, taj zamah u gospodarskom rastu. Ako pogledate brojke do srpnja 2014. godine, tu smo vidjeli visoke kamatne stope, neke trendove u financiranju, što su e, države članice natrijale na strukturne reforme i ako vidite tadašnje smjernice, više od polica njih je e, provedena, a danas imamo samo 20% provedenih smjernica u državama članicama. Moje pitanje je pitanje koje nije novo, ali ipak bih ga htio, ponovno postaviti. Slažete li se e, s tom procenom e, Deutsche Bank? I smatrate li da je intervencija Europske središnje banke zaustavila taj e, taj elan u provođenju suhnih reforma koje su toliko važne za tržište rada, za porezne politike, za socijalne politike i tako dalje? Odgovor je ne, ja se ne slažem. Ja sam već više puta iznio ovaj argument. Visoke kamatne stope, a to nije očito, mogu navodno na neki način e, pojačati e, e, duh sa reformama u našim državnim članicama. Ako pogledamo nedavna iskustva, došlo je do važnih strukturnih reforma, do promjena, posebice na tržištima rada, ali isto tako i u drugim sektorima u gospodarstvu kada su kamatne stope već dosta dugo bile niske. A kao drugo, pogledamo o kojim se tu strukturnim reformama radi. Ako doista mislimo da postoji poveznica između razine kamatnih stopa i provođenja strukturnih reforma, onda najvjerojatnije mislimo na strukturne reforme koje su na neki način povezane s proračunima. Za proračun su potrebna financijska sredstva i što je teže financiranje proračuna, to bih ja onda više imao na neki način razloga da racionaliziram proračun, primjerice da provodim reformu e, mirovinskih sustava po takvim ograničavajućim uvjetima. Ali jesu li to jedine strukturne reforme o kojima govorimo? Naravno da ne. Imamo i reformu u pravosudnom sustavu, Imamo reformu obrazovnih sustava, imamo reformu političkih sustava, izbornog zakona, ustavnog zakona. Smatramo li doista da će države članice provoditi te reforme ako su kamatne stope visoke, a da neće raditi te reforme kada su kamatne stope niske? Ja sumnjam u to. Dakle, logika tu nije čista. A isto tako i e, iskustvo je se banke pokazuje da su niske kamatne stope na neki način potice za provođenje reforme zato što su reforme e, tradicionalno bolne, barem za neke, a donose koristi drugima. I stoga su potrebni resursi kako bi na neki način kompenzirali one kategorije ljudi koje najviše pate od provođenja reformi a postoji nekoliko argumenta zbog kojih ja se ne slažem s tom idejom da mm, smo mi uklonili taj poticaj uz jednu, jednu izuzeće, a to je dakle kada se radi o onome što je usko vezano uz financiranje proračuna države. Hvala. E, gospodin Matučello. <clears throat> Io ci, ci riprovo già eh, la domanda è stata posta da, Presidente Gospodine predsjedniče, E, pokušat ću ponoviti pitanje, jedno pitanje koje je već postavio gospodin Balz. E, Novine Financial Times su prije nekoliko dana izdale članak i rekli su da ako bi došlo do ne pri talijanskom referendumu, da postoji rizik da Italija izađe iz europodručja. Smatrate li da je uopće moguće da bi to neka država učinila, dakle napustila europodručje, samo kao posljedica jednog takvog državnog referenduma? I drugo pitanje, ne znam, možete li nam odgovoriti na to, to je pitanje koje je u sličnom obliku postavio već gospodin Vali. Danas prije podne su engleske novine, a i neke talijanske novine e, izvještavale o tome da postoji osam talijanskih banaka koje se izlažu različitim rizicima ako bi referendum bio negativan. Dakle, kada bi tih osam banaka posrnulo, što biste onda vi učinili? i bili došlo do takozvanog bail-ina. E, predsjednik Bundesbanke je prije nekoliko dana rekao da je zapravo onaj istinski konijski problem taj što kad kad predsjednici središnjih banaka imaju i određene političke misije. Mm, biste li mogli vi nešto politički reći što bi moglo smiriti tržišta? jer kao što sam već rekao, današnje naslovnice u tajanskim novinama na nepravedan način zapravo i na neopravdan način šire paniku. Možda je to samo neki e, instrument kako bi se smanjila konkurencija među bankama. Da, ja neću odgovoriti na to i s pravom ste bili nesigurni u to hoću li odgovoriti na ta pitanja. Ne, dakle ne želim špekulirati i odgovoriti na nijedno od e, ta dva pitanja. Hvala vam. Hvala, imamo sada malo vremena za spontano javljanje za riječ. Da, izvolite. Nešto. Da, ali niste zatražili naknadno postavljanje pitanja da ste me zatražili, ali to bi trebao biti govornik, a ne vi koji traže mogućnost javljanja za riječ, osim ako ne postoje neka nova pravila. Da, imate pravo, evo on je sada spreman za postavljanje nekog pitanja. Gospodin Marko Čelo, izvolite. E, da, mislim ja razumijem da vi ne možete ili ne želite odgovoriti na to, mm, ali kao što sam rekao, tu se radi o gospodarskom listu koji je rekao da ako referendum bude negativan, da će Italija istupiti iz ovog područja. Možete možda barem mi reći sljedeće. Mislite li da bi država mogla izaći iz europodručja, a da nije izrazilo volju prije toga za to, već samo da je to rezultat referenduma? Možda bi bilo bolje kada bismo tu raspravu vodili samo u nacionalnim okvirima. Neću komentirati o nečim tuđim člancima, o nečim tuđim komentarima i stoga ću ponoviti ono što sam već rekao. Hvala. Hvala da gospođa Toirer. Gospodin Toirer. Hvala vam gospodine predsjedavajući uvođu na njemačkom. Gospodine predsjedniče, vi ste se osvrnuli na potrebu za provođenjem strukturnih reformi u nekim državama. Možete li ovdje nam neke detalje dati o vremenskim rokovima, koliko tu imamo vremena za raspolaganju? Ako primjerice usporedimo eh, monetarno područje dolara sa monetarnom područjem eura, onda vidimo da središnje banke imaju otprilike jednake nadležnosti, ali da se razlika nalazi pri političkim institucijama i pri eh, prilagodljivost tih institucija. Ne biste li vi možda trebali onda jasnije reći da, prije svega što se tiče srednoročnih kamata, da središnje banke mogu utjecati na to, ali da dugoročne kamatne stope ovise o drugim čimbenicima, među ostalim i o prognozama za gospodarski rast. A ako dugoročne kamatne stope unatočnim promjenama su sada na kapitalnim tržištima niske, onda je to zasigurno isto i povezano s time što međunarodna kapitalna tržišta smatraju da je e, mogućnost gospodarskog rasta u Europi e, niža nego u drugim dijelovima svijeta. Thank you. No, you are absolutely right. E, Hvala vam, ne, u potpunosti ste u pravu. Ja sam već mnogo puta rekao da imamo monetarnu politiku koja je izuzetno e, prilagodljiva i koja će pomoći pri tom, tom cikličnom oporavku, ali kako bi taj oporavak dugoročno bio drživ, e, potrebne su nam i neke druge politike, politike prije svega strukturne politike koje povećavaju potencijalni rast. I iz tog kuta gledišta se ja s vama slažem. Hvala. E, Prvač Gospodine predsjedniče, očito želite komentirati više e, izvješće revizorskog suda o jedinstvenom nadzornom mehanizmu, pa ću vam dati priliku za to i s vama bih htjela vidjeti što se tiče svih detalja što vi mislite o tom izvješću revizorskog suda za koje ja smatram da se sve više e, upliču samo politička pitanja, a ne samo pitanje revizije, ali to je druga tema. Hvala. Kao prvo, dopustite mi da ponovim da mi cijenimo to izvješće i neke od točaka koje se spominju u izvješću su zapravo mm, od velike pomoći za nas, to što ih se spominje, zato što će to utjecati na rasprave upravnog vijeća kada će se provesti jedinstveni nadzorni mehanizam unutar tog vijeća. U tom izvješću moram reći da e, se tvrdi da Europska središnja banka nije u potpunosti surađivala pri izradi izvješća. A zapravo mi imamo dojem da smo jako mnogo vremena e, posvetili suradnji sa e, Revizorskim sudom. Ali jedno treba biti jasno. Mandat Europske središnje banke je taj da e, treba procijeniti operativnu učinkovitost, a ne sve ostalo tog mehanizma. I zbog toga mi ne možemo niti surađivati e, po pitanju drugih stvari. U svakom slučaju će Europska komisija vrlo skoro e, promisliti o mandatu SBA što se toga tiče. Druga važna točka tiče se odvajanja. Tu se govori o tome da jedinstveni nadzorni mehanizam i Europska središnja banka imaju neke zajedničke aktivnosti, neke zajedničke službe poput informacijskih tehnologija, poput e, ljudskih resursa i e, neke druge sektore. I to se smatra negativnim, e, da dakle te dvije institucije nisu dovoljno odvojene, a to uopće nije s tim povezano odvojenost institucija je upisana u sama načela. Dakle, odvojenost um, između monetarnih politika i supervizije. To su različite zadaće koje e, nikako ne utječu na tu odvojenost. To je jednostavno povezano s time da želimo izbjeći uslučenja posla i da želimo u što većoj mjeri e, spriječiti da dolazi do bacanja novca ili resursa. Hvala, vrlo kratko, gospodin Langen ili gospodin Bulc, jer nemamo mnogo vremena. Ne, ne, kao prvo drugi govornik. Hvala vam, gospodin Dragi, ja ću govoriti na grčkom. S velikim interes, interesom sam saslušao vaš odgovor gospodinu Kirkosu. Rekli ste da ćete pri sljedećem sastanku eh, euroskupine da ćete očekivati da se donesu kratkoročne i srednjoročne mjere za olakšanje zaduženosti kako privatnih tako i javnih e, dugova. Neki kažu da nam to nije potrebno, da to nije potrebno ti europodručju niti Grčkoj i da bismo trebali tu raspravu odgoditi za recimo dvije godine. Što možete reći tim ljudima koji smatraju da ne bi uopće bilo dobro tako nešto, niti za europodručje, niti za Grčku? I kao drugo, što mislite o današnjem današnjoj najavi e, OECD-a koji smatra da se grčki dug treba i dalje smanjiti. Hvala vam. Vi ste u prošlosti uvijek iznova ukazivali na strukturne reforme. A budući da danas tražimo konkretne odgovore, moje pitanje je sljedeće. Prema vašim uvjerenjima, koje su to najvažnije strukturne reforme u trima najvećim državama u području, dakle u Njemačkoj, Francuskoj i Italiji? Hvala što se tiče prvog pitanja. Ako pogledamo sadašnju situaciju, vidimo da je ostvaren velik napredak, pogotovo kada govorimo o grčkom narodu i to se odnosi na proteklih nekoliko mjeseci. Veoma je važno da da se taj napredak održi i da se nikako ne ugrozi. Najbolje što se sada može dogoditi je da uspješno zaključimo trenutačnu reviziju i za to postoje dobri izgledi. Važno je sada ne izgubiti zamah koji imamo, već e, uspješno nastaviti dalje do zaključka. Što se tiče drugog pitanja, to je doista teško pitanje jer svaka država ima vlastiti popis i katalozi njih katalozi se, e, su različiti. Imamo usluge, finaliziranje jedinstvenog tržišta, to bi za te tri države bio velik korak napred jer bi se odnosilo podjednako na sve tri zemlje. I kao što sam rekao, imamo i tržište rada, ali u doročnim zemljama imamo i pravosuđe obrazovanje. Obrazovni su se, sve, sve to treba poboljšati, poboljšati kvalifikacije radnika u skladu sa zahtjevima tržišta. Dakle, to je jedan ekstenzivan velik popis koji se razlikuje od države do države članice, ali uz, uz izuzetak jedinstvenog tržišta, jer tu su uvjeti i pravila jednaki za sve zemlje. Hvala vam lijepa. Ovime smo zaključili prvi dio dijaloga o monetarnim pitanjima i predsjednik Dragi će se vratiti za nekoliko minuta te će nam se obratiti u svojstvu predsjednika od Europskog odbora za sistemske rizike. U međuvremenu možemo nastaviti sa izborom četvrtog podpredsjednika. Kao što znate, Pablo Zalba je postao predsjednik e, instituta Credit Official. Pozdravimo ga, mislim da je on ovdje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 So, oh, oh, yes. How, how? See you later. Stay here, yeah. <laughs> no, not here, of course, but in the room. No, I, so we welcome Pablo Zal. Želimo dobrodošlicu Pablu Zalbi. Dakle, kao što sam rekao, on je sada imenovan, imenovan E, na novu poziciju, nedostajat ćeš nam, bio si izvrstan kolega, prijatelj i dobar potpredsjednik. Mislim da ćeš nam svima nedostajati i voljeli bismo održati kontakt s tobom i surađivati s tobom u budućnosti. Hvala. Hvala ti, Pablo. Sada nastavljamo. Gospodin Balc, koliko sam e, razumio, moramo izabrati drugog kolegu za četvrtog potpredsjednika našeg odbora. U ime EPP-a volio bih predložiti našeg kolegu gospodina Matoa iz Španjolske. Hvala lijepa, cijenim e, što ste toliko brzi. Trebao sam možda reći nešto prije vašeg prijedloga, ali s obzirom da smo izuzetno učinkoviti, mogu reći da sada nastavljamo s izborom potpredsjednika. Imamo nekoliko zamjenika koji će sudjelovati u glasovanju, gospodin Švab, Tajani, Man i gospodin Venta. Mogu potvrditi da ovdje je prisutno više od 60 članova, dakle imamo kvorum. I izvolite dajem vam riječ. Hvala. Kao što sam e, rekao, nažalost moramo zamijeniti Pabla, jer on odlazi na novo radno mjesto i u ime EPP-a predlažem kolegu Gabriela Matoa iz Španjolske. Njega bismo trebali izabrati kao novog četvrtog potpredsjednika. Hvala, slažili se kandidat s nominacijom. U redu. Kandidat je punopravni član odbora Ekon i ispunio je e, deklaraciju o financijskom interesu. Prema tome mislim da možemo nastaviti sa glasovanjem. I I pozivam vas da se pridružite predsjedatelju. Okay, so we can now have a uh, two minute suspension. Sada možemo uzeti stanku od dvije minute. So, dear colleagues, let's start. Kolege, počnimo s drugim dijelom saslušanja sa Marijom Dragijem u svojstvu predsjednika Europskog odbora za sistemske rizike. Kao što znate, to je tijelo odgovorno za makrobonitetni nadzor financijskog sustava unutar Unije i gospodin Dragi se 21. lipnja pojavio u svojstvu predsjednika tog odbora i govorio nam o globalnim centrima i njihovoj važnosti. Odbor je procjenio sistemski rizik na sastanku u rujnu i danas odbor izdaje preporuke i izvješće te određena upozorenja. Čut ćemo više o tome od predsjednika Dragija. Sada vam dajem riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, cijenjeni članovi odbora EKON, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo obavijestiti ovaj odbor o radu Europskog odbora za sistemske rizike. Ja sam predsjednik tog tijela. Od našeg, prošlog sastanka objavili smo godišnje izvješće koje pokriva razdoblje od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. Ovo izvješće predstavlja našu prognozu rizika i proučava fokus fokus makrobonitetne analize, ali isto tako nudi institucijski pregled diskrecijskih mjera politike poduzetih u sklopu direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima. Danas, međutim, govorit ću o najnovijim aktivnostima našeg odbora i staviti ih u kontekst našeg e, daljnjeg rada i zadaće. Ovo tijelo osmišljeno je kao neovisno tijelo čija je zadaća makrobonitetni nadzor nad financijskim sustavom Europske unije. Naš mandat odražava i naše široko članstvo. Okupljamo središnje bankare, financijske nadzornike, Europsko tijelo za nadzor bankarstva, Europsku komisiju, te odbor Ekon, ali i neovisne akademike koji su zastupljeni u našem savjetodavnom znanstvenom odboru. Ovakva struktura ključna je za Europski odbor za sistemske rizike kako bismo ispunili naš mandat jer nemamo obvezujuću ovlast, već se oslanjamo na takozvane e, neke ovlasti i određeni pritisak među kolegama. Sada bih rekao nešto o nedavnim aktivnostima koje dobro pokazuju kako donosimo rezultate u skladu s našim prioritetima. Zadovoljan sam što vam mogu najaviti da smo danas objavili izvješće o makrobonitetnim pitanjima povezanima sa niskim kamatnim stopama stopama i strukturnim promjenama u financijskom sustavu Europske unije. Igramo važnu ulogu jer smo forum za suradnju među institucijama koje doprinose očuvanju financijske stabilnosti diljem Unije. Ovo izvješće izradili su savjetodavni znanstveni odbor, savjetodavni tehnički odbor i odbor za financijsku stabilnost ESB-a, te je izvrstan primjer suradnje među članovima našeg odbora. Tijekom našeg prošlog sastanka spomenuo sam da je cilj našeg rada procijeniti implikacije niskih kamatnih stopa za financijsku stabilnost i to iz, iz sistemske perspektive. Stoga naše izvješće ima holistički pristup, obuhvaća sve glavne sektore financijskog sustava i uzima u obzir prelijevanja među sektorima pri procjeni rizika i potencijalnih politika. Izvješće grupira rizike u sljedeća tri područja. Prvo područje održivost poslovnih modela, drugo opsežno preuzimanje rizika i treće rizici povezani sa promjenom strukture financijskog sustava. Postoje dokazi da rizici za financijsku stabilnost povezani sa održivošću poslovnih modela i povezani sa opsežnim preuzimanjem rizika mogu se razvijati tijekom vremena zbog niskih kamatnih stopa, ali rizici povezani sa promjenama u financijskom sustavu, to je već nešto o čemu možemo samo nagađati. Sada ću reći nešto više o rizicima u ta tri područja prvo održivost poslovnih modela. Prolongirano okruženje niskih kamatnih stopa stavlja pritisak na profitabilnost i solventnost financijskih institucija koje e, jamče garantirane povrate, na primjer one vezane uz mirovinske fondove. Takvo okruženje s niskim kamatnim stopama isto tako slabi otpornost bankarskog sektora u Europskoj uniji, jer je jedan od faktora koji negativno utječe na profitabilnost banaka zbog e, rigidnosti i niskih kamatnih stopa na štedne uloge i stoga smanjene neto prihode od kamata. Istovremeno, okruženje s niskim kamatnim stopama i niskim e, ekonomskim rastom je takvo da e, povećanje kredita neće kompenzirati sve manje prihode, to marže od kamata. Isto tako postoje ograničenja u kojoj mjeri druge, drugi izvori prihoda mogu kompenzirati pad prihoda od kamata. Isto tako, rizici povezani sa financijskom stabilnošću na financijskim tržištima mogu se povećati u takvom okruženju i to je rezultat potrage za povratom. I to u tri slučaja. To može rezultirati stvaranjem financijske poluge, previsokom razinom ulaganja u rizičnu imovinu i nesigurnošću koja se odnosi na temeljne cijene imovine. Rizik od ponovnog određivanja cijena imovine može izložiti bilancu tržišnih sudionika riziku od ponovne procjene. I na kraju okruženje s niskim kamatnim stopama ubrzava tranziciju u strukturu koja se temelji na tržištu iako prelazak na takve aktivnosti koje su vezane uz nebankarski sektor donose određene prednosti, na primjer novi izvor e, financija za realnu ekonomiju u slučaju šokova, to također donosi određenu, e, određeni rizik povećane osjetljivosti na tržišne šokove. U našem izvješću donosimo i niz opcija politika za ublažavanje i sprječavanje nastajanja takvih opisanih rizika. Važno je razmotriti opcije politika iz holističke perspektive koja se odnosi na cijeli sustav, pogotovo s obzirom na povezanost rizika i potrebe za oblažavanjem regulatorne arbitraže. Naše politike fokusiraju se na povećavanje otpornosti financijskih institucija, uključujući rizik od ponovnog određivanja cijena, povećanje okvira za sanaciju financijskih institucija te poboljšanje nadzora preuzimanja rizika. Opcije politika u izvješću se ne trebaju shvatiti kao preporuke našeg odbora, već kao niz prijedloga koje trebaju razmotriti relevantni dionici. Naše opcije politika uključuju mjere koje se mogu provesti u kratkom roku a neke od tih mjera već su dio postojećeg rada našeg odbora. Tu su i dugoročni projekti kojima želimo identificirati, procijeniti i ublažiti sistemske rizike. Naše izvješće također naglašava važnost uklanjanja nedostataka u podacima. Regulatorne reforme u proteklih nekoliko godina značajno su poboljšale dostupnost podataka u svrhu monitoringa u brojnim sektorima financijskog sustava Europske unije. Međutim, i dalje postoje određeni nedostaci koje treba ukloniti i isto tako trebamo poboljšati makrobonitetni e, nadzor i to kroz međuinstitucionalnu suradnju te korištenje novih izvora i postojećih izvora podataka, na primjer EMIR i AIFMD. Također treba razmotriti zahtjeve za otkrivanjem podataka i razumijevanje financijskih pologa. Imajući sve to na umu, najavljujem da naš odbor već poduzima određene napore u smislu uklanjanja nedostataka koji se odnose na sektor nekretnina i to na stambene nekretnine i komercijalne nekretnine. Želimo uspostaviti harmoniziraniji okvir kako bismo pratili razvoj situacije na tržištu nekretnina u Europskoj uniji. Naše i također odbor je objavio osam upozorenja koje se odnose na osam zemalja i na njihov sektor stambenih nekretnina. Upozorenja su poslana nadležnim ministrima u osam zemalja. Mi imamo pravni mandat izdati upozorenja kada uočimo značajne sistemske rizike i upozoravamo na takve rizike kada se oni pojave. Naša analiza ima cilj identificirati ranjivosti koje su izvor sistemskih rizika kako bi se na vrijeme poduzele mjere i ublažili rizici ako se oni pojave. Ključne ranjivosti koje smo pronašli u našoj procjeni odnose, se na zaduženost kućanstava i mogućnost kućanstava da otplaćuju stambene kredite. A tu je isto tako pitanje dinamike cijena na tržištima stambenih nekretnina. Zaduženost kućanstava i precijenjenost stambenih nekretnina je nešto što se razvilo tijekom godina i treba neko vrijeme da one dosegnu kritične razine. U slučaju šokova takve ranjivosti se mogu brzo materializirati, na primjer u obliku smanjene potrošnje kućanstava, neplaćanja dugova i pada cijena. Temeljni izvor takvih ranjivosti razlikuje se među osam predmetnih država, a naša upozorenja osmišljena su kako bi pomogla državama članicama kako bi one riješile one probleme koje su specifične za njih. Iako ne očekujemo da će se te ranjevosti pokazati u kratkom roku, mjere politika se mogu brzo donijeti jer makrobonitetne i druge ekonomske mjere su puno učinkovitije ako se uvedu pravovremeno. Dopustite da zaključim. U budućnosti naš odbor će i dalje koristiti svoj mandat makrobonitetnog nadzora financijskog sustava Europske unije i to uključuje identificiranje ranjivosti u financijskoj stabilnosti pojedinih država članica. Naša struktura omogućuje nam da vršimo određeni pritisak i djelujemo protiv nedjelovanja. To uključuje izdavanje upozorenja ako se pojave značajni sistemski rizici za financijsku stabilnost. Također izdajemo preporuke za daljnje djelovanje. Hvala vam na pozornosti i sada sam dostupan za vaša pitanja. Hvala vam lijepa. S obzirom na to da nemamo mnogo vremena, smanjit ćemo javljanja za riječ sa četiri minute na minutu, minutu i po. I sada riječ ima prvi govornik, zastupnik Ircas. Hvala gospodine predsjedavajući. Predsjedniče Dragi, vi se također bavite sistemskim rizicima u nebankarskom sektoru i u bankarstvu u sjeni. Što mislite koliko će vam biti potrebno vremena prije nego što izradite sveobuhvatnu politiku i za taj tip rizika, budući da se ova dva sektora nastavljaju razvijati? Hvala. Pa što se tiče diverzifikacije u nebankarski sektor i bankarstvo u sjeni, to je nešto što predstavlja priliku, ali isto tako i rizik koji moramo pratiti. Tu se zapravo pojavljuje rizik prekomjerne financijske poluge i međusobne povezanosti sustava a to je posebno izraženo između bankarskog sustava i sustava tržišta novca. Također tu postoji neusklađenost između dospjeća i likvidnosti, posebno za neke fondove koji imaju obveznice. Mi smo objavili prvo izvješće o praćenju bankarstva u Svijeni, e, dakle u 7. mjesecu 2016. godine i to smo analizirali iz dvije perspektive. Kao prvo, e, različite komponente bankarstva u sjeni što obuhvaća instrumente za sekuritizaciju i slično. Dakle, također analiziramo nove e, podatke iz Emira i e, mjera koje se odnose na alternativne investicijske fondove. Koliko će to zahtijevati vremena? Kao što vidite, sva nadležna tijela u ovom makrobonitetnom i nadzornom okviru već godinama, e, već nekoliko godina rade na području nebankarskog sektora i bankarstva u sjeni. Teško mi je dati datum. Znam da je to pothvat koji traje nekoliko godina, a kao bivši predsjednik eh, FSB-a primjećujem da se promijenilo okruženje i zapravo se promijenio i mentalitet tako da su ljudi mnogo skloniji makrobonitetnom okviru za nebankarski sektor. Hvala. Uskoro ću najaviti i pozitivan zaključak trijaloga na temu tržišta novca. To je također važna sastavnica ovog bankarstva u sjeni. Pa zanimljivo bi me ocjena predsjednika Dragija vezano uz za ishod pregovora o MFF-u. No, moje pitanje se odnosi na nešto drugi, drugo, a to je radni program komisije gdje je e, predviđena revizija instrumenta za financijsku stabilnost i želim provjeriti što mislite um, čime bi se Europska komisija tu trebala baviti? Vi ste spomenuli tržište nekretnina. Mislite li da postoje neki konkretni sektori u kojima nadzor sistemskih rizika nije zadovoljavajući, odnosno ti zahtjevi nisu dovoljno definirani zakonodavstvom? Govorimo dakle o važećem zakonodavnom okviru. U uvodnom dijelu ste inzistirali na tome da vi nemate izvršne ovlasti, odnosno da nemate obvezujuće ovlasti. Smatrate li da ima nekih područja u kojima bi bilo poželjno da dođe do izmjena zakonodavstva i područja u kojima biste trebali imati obvezujuće ovlasti? Pa da odmah odgovorim na vaše drugo pitanje. U osnovi ne mislim da bismo trebali mijenjati postojeći mandat e, Europskog odbora za sistemske rizike. To nije trebalo biti tijelo za donošenje odluka, nego forum koji bi bio zadužen za izdavanje preporuka i upozorenja. Dakle, to bi trebalo biti jedno tijelo koje ima neobvezujuće ovlasti. Postoje druga tijela i ustanove koji imaju takve ovlasti na nacionalnoj razini, tu je Europska središnja banka, Europska komisija, tako da zapravo već imamo čitav niz institucija koje imaju takve obvezujuće ovlasti, a Europska središnja banka, odnosno Europski odbor za sistemske rizike, ispunjava svoju zadaću, svoj smisao postojanja. Sada je najveći rizik od e, zapravo kočenja gospodarskog rasta. To se onda pretvara u različite rizike za financijsku stabilnost, ali evo to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Jedan od rizika je slabljenje mirovinskih fondova, osiguravatelja, a u određenoj mjeri i bankovnih bilanci. Drugi rizik odnosi se na dakle promjenu cijena na financijskim tržištima, dakle sigurno će doći do promjene cijena. A treći rizik je zapravo smanjenje održivosti duga državnog duga i kućanstava, a sljedeći rizik su e, šokovi i preljevanje iz bankarstva u sjeni u financijski sektor. Dakle, to su rizici, to ne znači da su to vjerojatni događaji, ali to jesu rizici kojima mi posvećujemo pozornost. Hvala, Sandra Munes. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Dragi, u četvrtak smo vidjeli da su dioničari Talijanske banke Monte de Paši odobrili eh, da se izdaju dionice u iznosu od 5 milijuna eura. To je dio jednog eh, većeg programa spašavanja. Oni do kraja godine moraju iznaći taj eh, iznos, ta sredstva. I tu zapravo imam nekoliko pitanja. Čini mi se da će taj plan e, uspjeti ili propasti ovisno o interesu privatnih ulagača. Ne zaboravimo odakle dolazi ova banka. Naime, dionice te banke su izgubile na vrijednosti 99% od 2009. godine. Dakle, pitanje je hoće li taj plan biti uvjerljiv i hoće li privući ulagače. Imam još jedno općenito pitanje. Mislite li da su rješenja utemeljena na tržištu za talijanske banke koje imaju problema biti dovoljne za rješavanje krize u talijanskom bankarskom sektoru ili pak mislite da će biti potrebno nešto više od toga? I posljednje pitanje vezano je uz Europski odbor za sistemske rizike i vezano uz referendum u Italiji. Razmatra li ESRB mogućnost e, odnosno kako bi se mogao odraziti negativan ishod e, referenduma na gospodarstvo. E, nažalost, na vaše prvo pitanje mogu samo reći da ne dam komentare o pojedinim institucijama, a odgovor na treće pitanje je ne, koliko mi je poznato. I tu onda još ostaje vaše drugo pitanje. Vi ste me zapravo pitali e, li istražiti rješenja tržišna rješenja s obzirom na regulatorni i zakonodavni okvir Europske unije Mislim da uvijek treba istražiti rješenja koja se temelje na tržišnim načelima. Hvala, Enrique Calve. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. I hvala vama, predsjedniče dragi, što ste nam se još jedan put pridružili na odboru i što nam pomažete u radu. Nastavno na ono što ste upravo rekli, imam jedno pitanje. Europski odbor za sistemske rizike je tijelo koje izdaje preporuke i upozorenja. Dakle, to nije izvršno tijelo. To je točno. Međutim, ne mogu si pomoći, a da ne pomislim da se stječe dojam da su rizici još uvijek veliki, zato što financijski sustav nije zapravo reformiran i zato što još uvijek postoji koncept banaka koje su prevelike da bi propale ili su i su više povezane da bi mogle propasti. Što se tiče stres testova, oni djeluju smiješno i zapravo ne pruža jamstva našim građanima. Dakle, to sve ovisi o tome ili riječ o regionalnoj banci, gdje se banka nalazi, ali postoji rizik da bi te reforme mogle izgubiti na vjerodostojnosti. Ja neću spomenuti Italiju, mislim da je tu već sve rečeno, ali evo, stat sada na tome. Hvala. Da odgovorim na vaše prvo pitanje. E, već je mnogo toga učinjeno vezano uz rizik banaka koje su prevelike da bi ih se pustilo da propadnu. Nekoliko godina prije rizika e, je odnos, e, odnosno omjer kapitala iznosio 7%, sada je to 14%, dakle tu su uvedeni različiti zaštitni mehanizmi. Također je u potpunosti provedena reforma sustava nadzora, dakle i za europodručje, ali i e, u čitavoj Europskoj uniji. Doneseni su zakoni u području financijske stabilnosti i sada imamo TILAK na svjetskoj razini i EMRAK na razini Europske unije e, za dakle taj problem koji nazivamo na engleskom too big to fail. Mnogo toga je već učinjeno. Je li to dovoljno? To ne možemo znati. Cilj e, regulatornih i e, supervizorskih e, napora ne sagledava se u kontekstu buduće financijske krize jer ne znamo kada će do nje doći. Cilj je da naš financijski i bankarski sustav bude što snažniji. Ne slažem se s vašim dojmom da, ovi, da ovo ispitivanje otpornosti banaka nešto što se nije primjenjivalo uniformno. Meni se čini da se to primjenjivalo prilično uniformno e, s obzirom na e, opća pravila. Možda je naša percepcija drugačija, no ja sam možda i pristran kada to kažem, ali ne postoje nikakvi dokazi o tome da se e, ti testovi nisu provodili na jednoobrazan način. Kolega, izvolite, da, ja ću govoriti grčki. Predsjedniče dragi, još nismo završili bankarsku uniju, dakle na to se čeka već nekoliko godina, kao ni treći e, sustav jamstava. Je li to zato što komisija nije izišla s prijedlogom? Mislim da nam trebaju vremenski rokovi i zapravo je prvo bitno postojao plan da se to dovrši do 2014. godine. Što Europska središnja banka misli o ovom trećem stupu? Mi smo to raspravljali u Europskom parlamentu i mnogi kolege smatraju da bez trećeg stupa nećemo moći dovršiti bankarsku uniju, te da bi to zapravo moglo dovesti do porasta sistemskih rizika. Pa naše je mišljenje da treba dovršiti treći stup, e, to je sastavni dio bankarske unije i smatramo da bi smanjivanje rizika trebalo ići ruku pod ruku sa e, zajedničkim preuzimanjem rizika. Već je mnogo toga odrađeno u području smanjivanja rizika, spomenula sam tilak, mrel, različite zaštitne mehanizme. Isto tako se radilo na e, izloženosti država, odnosno njihovih dugova. Mi znamo da to, da je, to nije da nije kontroverzno pitanje, ali je važno. Kao što sam već ranije istaknuo, činjenica je da sada naši čelnici posvećuju više pozornosti drugim pitanjima kojim se čine važnijima, ali to je naprosto stvarnost i to nije razlog da se zaboravi ono što je i dalje važno. Da bi se riješila pitanja ranjivosti e, monetarne unije, morat će se završiti bankarska unija, moramo završiti uniju, moramo uspostaviti uniju tržišta kapitala, ovo je samo jedan stup. David Coburn. Hvala gospodine predsjedavajući, lijepi pozdrav gospodinu Dragiju, vjerojatno poznajete gospodina Šugarmana, zviždača, vezano uz Unikredit u Irskoj. Ne znam jeste li obavješteni o tome dok ste bili na čelu Europske središnje banke u ono doba ili se to tajilo od vas. Jesu li Irski, e, jesu li irska regulatorna tijela o tom obavijestila Italiju ili ne? To je zabrinjavajuće iz perspektive sistemskih rizika, s obzirom da je Unicredito jedan od najvećih e, talijanskih banaka. Hvala. Tijekom e, posljednjeg sastanka u, s parlamentom u Strasburu ja sam odgovorio na ovo pitanje. E, zastupnik Flanagan mi je postavio to pitanje, ako se ne varam, i tada sam rekao da se radi na pisanom odgovoru i da će kolega dobiti odgovor u pisanom obliku. Da, zamolit ću vas da to proslijedite svima, uključujući i mene, da kako to izaziva veliku zabrinutost jer se mnogo piše o talijanskim bankama i očito je da moramo pratiti što se događa. A, mislim da je važno da postoji protok informacija među bankama. Sve banke koje su zastupljene u Europskom odboru za sistemske rizike žele biti sigurne da sustav funkcionira kao i vi i mislim da bi mnogi željeli dobiti više detalja o tome. Hvala. Hvala. Zastupnik Farmans. Hvala. Imam jedno pitanje o reviziji na kojoj radi komisija. Dakle, riječ je o okviru e, makroprudencijalne politike. Imali smo saslušanje 7. studenog uz, e, u nazočnosti e SRB-a, a komisija je objavila priopćenje 22. studenog. Ako sam to dobro pročitao, dio nacionalnih ovlasti bit će prenesen na europsku razinu. Još jedanput. put Dakle, tu je rečeno da je ključni cilj revizije da postoji odgovarajuća ravnoteža između fleksibilnosti na nacionalnoj razini, ali da isto tako postoji nadzor na razini zajednice. Ali se tu spominje i prava ravnoteža i tu se kaže da bi to moglo značiti e, pojednostavljivanje instrumenata, promjenu procedura i osnaživanje uloge ESB-a e, u području makrobonitetnog nadzora. Zanima me događa li se tu još put da se postupno prenose ovlasti na razinu Unije ovdje stoji da ovlasti nacionalnih tijela održavaju činjenicu da je e, makroprudencijalna politika često na nacionalnoj razini, a ne na razini Europske unije. Dakle, hoće li ponovno prenijeti ovlasti na centraliziranu razinu, a zapravo bi bilo učinkovitije da se te ovlasti zadrže na nacionalnoj razini. Hvala. Nije mi to poznato, mogu samo reći kako je Europski odbor za sistemske rizike reagirao na priopćenje komisije, odnosno na reviziju, reviziju koju provodi komisija. Mi smo naglasili naše prioritete i rekli smo da ESRB mora ostati u tjesnoj vezi sa Europskom središnjom bankom, ali to nema nikakve veze sa prijenosom ovlasti sa razine država članica na nadnacionalnu razinu. Također smo rekli da bi e, opći odbor trebao biti e, sastavljen od e, i održavati dakle široko članstvo, no mislim da to ne utječe na prijenos ovlasti, nema nikakve veze s time. Spomenuli smo i simplifikaciju postupka aktivacije u bankarskom sektoru u usporedbi sa trenutnom situacijom. Ovdje smo dali svoje mišljenje nismo ništa rekli o prijenosu ovlasti. Dakle, kao što vidite, to su pitanja koja je postavila komisija, tako da smo mi zapravo dali odgovor na njihova pitanja. Onda smo rekli da makroprudencijalni e, instrumenti izvan bankarskog sustava postoje za određenu svrhu, ali da postoji potreba za sveobuhvatnim alatima makrobonitetne politike. E, naime, sektor bankarstva u sjeni raste vrlo brzo i zato nam treba, trebaju mjere e, kako bismo mogli provesti makrobonitetni okvir. Da kako pitanje je tko će biti zadužen za to, hoće li to biti Europska komisija ili nacionalna nadležna tijela. No još jedan mi nismo ništa rekli o tome. Hvala. Pretpostavljam da vi niste imali nikakvu ulogu u raspravi koja se trenutno vodi u komisiji, a to je trebali pre, prenijeti više ovlasti na razinu Europske unije. Ne, mi smo, naša uloga je bila sljedeća. Komisija eh, je zatražila naše mišljenje o ovim pitanjima i mi smo im dali odgovor. Eh, čuo sam riječ saslušanje. Ne, imate četiri minute. Vrlo ste strogi, gospodine predsjedavajući. Da, morate zaključiti, imali ste svoje vrijeme. Gospodin Tomas. Hvala lijepo, govorit ću na njemačkom. Gospodine dragi, mandat eh, kojeg ste spomenuli, da je upozorenje o rizicima, to je nešto što nije samo neosporno, to je nešto što nam može i pomoći. Ali nitko ne živi sam za sebe. Dakle, uvijek imamo globalnu međunarodnu govornost i stoga toga proizlazi moje pitanje. Pri referendumu iz Brexita e, smo vidjeli da e, dolazi do mnogim poremećajima na tržištima, zatim imamo i ovaj iznenađujući izbor u i imamo mnogo više rizika nego prije. Govorili ste malo prije o e, nekretninama. Postoji jedan nekretninski mogul koji se zove Donald Trump koji je sada preuzeo tu odgovornost i koji je iznio jedan prvi zahtjev, a to je da američke tvrtke trebaju raditi i proizvoditi u Sjedinjeničkim državama i da će ukinuti trgovačke sporazume, bilo da se radi o TPP-u ili o TTP-u. Osim toga, postoji nešto drugo što će zasigurno se negativno odraziti na rast i razvoj. Više nemamo onu dinamiku rasta e, kada dolazi do povećanja u kamatnim stopama ili do povećanog zaduživanja u državama ili ne znamo kakvo, kakva je to situacija između bankarskog i nebankarskog sektora koju smo mi u EU riješili, a Sjedinjene američke države nisu. Iz toga se moje pitanje. Kako vi procjenjujete tu situaciju sve većeg protekcionizma? Neće li to biti velika opasnost za to da ćemo morati promijeniti naš e, gospodarski program? Nije li to opasnost i za financijsku stabilnost za nas u europodručju? Nije lako odgovoriti na ovo pitanje zato što bi to za nas značilo da moramo iznati neke hipoteze o e, još nedovršenim političkim mjerama. Te političke mjere e, su iznesene tijekom predizborne kampanje, ali još uvijek nismo došli do onog trenutka da smo čuli jasnu izjavu o tome kakve će biti te političke mjere u idućih nekoliko godina. No, znamo i možemo reći da e, protekcionizam ne stvara e, veće blagostanje, to ne povećava blagostanje ljudi. I onda bismo se trebali zapitati zašto postoji taj val protekcionističkih stajališta koji se razvio. A svakako jedan od razloga to da smo prigrlili globalizaciju, a da pritom nismo priklanjali pažnju onima koji nisu ništa dobili iz globalizacije. A tih je bilo mnogo. Diljem svijeta. E, stoga bi zaključak mogao biti iz toga svega da se ne bismo trebali vratiti na neku točku do koje najvjerojatno niti ne možemo doći i to pomoću protekcionizma, već da se e, pobrinemo za one koji su mnogo izgubili tijekom procesa globalizacije, a da ne odbacimo sve one koristi koje smo dobili iz globalizacije u proteklih 20 godina. Hvala vam lijepa, Paul Tang. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospodine Dragi. Jedno specifično pitanje o sekuritizaciji. Parlament je imao općenu raspravu o sekuritizaciji. Mislim da postoji široka podrška za tu ideju da trebamo naučiti iz krize. E, isto tako smo u ovom domu zabrinuti zbog toga jer bi sekuritizacija zapravo mogla doprinijeti e, većoj nestabilnosti u smislu da bi moglo doći do povećanja nekretninskih balona ili da bi ih mogli stvoriti. A mene zanima kako vi gledate na to. ti te zabrinutosti? Smatrate li da bi ESRB mogao odigrati neku ulogu u raspršivanju tih zabrinutosti jer je za parlament vrlo teško vidjeti um, i predvidjeti do kakvih situacija mogu doći, ali ESRB je u dobroj situaciji za to zato što vi uh, radite nadzor. Hvala. Činjenica je da istim pojmom, sekuritizacijom, nazivamo uh, različite stvari. Naime, sekuritizacija u Sjedinjavačkim državama i sekuritizacija u Europskoj uniji. To nije isto. Kriza hipotekarnih kredita je svakako u tom smislu važno navesti, ali imali smo te krive poticaje za preuzimanje rizika. Dakle, banke nisu zapravo zadržavale puno rizika pri sebi. A naša sekularizacija je u potpunosti drugačija. Naša sekularizacija je bila transparentna, e, bila je mnogo vidljivosti, lako se mogla odrediti cijena imovine mm, i to smo mogli vidjeti iz podataka o e, stopama neplaćanja tih financijskih proizvoda ti podaci su u državama nekoliko, puta viši nego u Europi. U Europi imamo vrlo niske stope. I ako se sekuritizacija dobro osmisli, onda je to vrlo važan instrument za pružanje zajmova, posebice za pozemljivanje realnom gospodarstvu i malim i srednjim poduzećima. U tom cijelom svijetu gdje imamo te različite financijske instrumente, sada smo izradili jedan podinstrument. To je jednostavna transparentna sekuritizacija, to se tako negdje naziva. I mi mislimo da je prijedlog Europske komisije dobar. E, ona stopa zadržavanja rizika koju Europska komisija predlaže je dobra, e, tako bismo mogli dopustiti tržištu da se razvije, da dobije povrat na ulaganja, a da istodobno se zadrži i rizik i da se zadrži neki, e, neka predostrožnost. Ne vidimo kako će se u dogodno vrijeme razviti ti financijski instrumenti. Samo da provjerim. Nešto što je bilo zabrinjavajuće je bilo to što, ono to što je došlo do ograničenog gubitka na području Europe, e, je došlo do ukupnog kolapsa tržišta i to tržište se nije oporavilo, stoga bih ja rekao da to uopće nije doprinjelo stabilnosti. Ona je ona standardna usporedba između Sjednih američkih država i Europe meni ne dokazuje da to doprinosi stabilnosti. I stoga me zanima od vas kao predsjednika SRB a koja je vaša uloga kako bi taj, to tržište bilo robusno, e, kako bi bilo likvidno i sigurno ne samo u dobrim vremenima nego i u lošim vremenima. Da, mi smo uvjereni da ako se sekuritizacija dobro povede i ako ima dobru stopu zadržavanja rizika, da onda svakako doprinosi e, oporavku e, kreditnih tokova, da se ti tokovi usmjeravaju prema realnom gospodarstvu i da to dakle može imati pozitivan doprinos. E, ali kako bi se to tržište oporavilo, onda su nam za to potrebne više hamatne stope i one regulatorne promjene koje su potrebne tom tržištu, jer prethodnom regulativom smo e, europske i američke proizvode tretirali na jednak način, iako su to bili u potpunosti drugačiji proizvodi. I ako vas to zanima, onda i ako mislite da se to isplati, onda je to na vama da vi to prilagodite. Mi ćemo vrlo uskoro raditi na tome, pa ćemo vidjeti stavište parlamenta. Onda možemo zaključiti i ovaj dijalog. Hvala vam lijepa, predsjedniče dragi. Vi ste predsjednik SRB-a, te ćete ponovno, ponovno doći k nama 29. svibnja 2017. godine, a kao predsjednik Europske središnje banke ćete još i prije doći k nama. Hvala vam lijepa na ovom e, dugom i intenzivnom, ali vrlo podonosnom saslušanju sa SRB-om. Sada ćemo vrlo kratko prekinuti sastanak na dvije minute.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 Dragi kolege, prelazimo na točku dnevnog reda broj 5 na našem dnevnom redu na priopćenja predsjednika. E, da vam kažem trenutnu situaciju o telozima. Što se tiče prospektusa, imali smo drugi trijalog o toj uredbi, to 15. studenog. E, u raspravama smo e, pokrili izuzeće, područje primjene, nadzor toj uredbi, zatim marketing, aspekte vezanih uz treće države, vezano uz obavješivanje i uz putovnicu. ostavili smo napredak po pitanju nekih tema, a sljedeći trijalog je zakazan za sutra. Što se tiče e, fonda za e, kapitalna tržišta, mogu vam s velikim zadovoljstvom reći da smo sklopili politički sporazum 14. studenog na petom trijalogu među zakonodavcima nakon što smo imali podugačke pregovore između e, srpnja i studenog. Imamo robustni sustav za tri vrste tih fondova koji se iznose u uredbi Imamo različite vrijednosti imovine koje smo odredili. Zatim tržišne fondove. Sada tri tipa fondova će biti podređena određenim standardima po pitanju transparentnosti i likvidnosti. Osim toga imat ćemo jedan dodatan zahtjev za elvinose i za javne svinose. Novi okvir bi trebao učiniti te fondove robustnijim u vremenu krize, te bi se trebali izbjeći sistemske rizike. Nakon e, tih dijaloga se krenulo u tehnički rad, a rezultat tehničkog rada trenutno se provjerava e, sa obje strane, a odbor će se ponovno sastati vrlo skoro Glasovat ćemo na plenarnoj sjednici o tome u e, prvom tromjesečju 2017. godine. I stoga bih htio i čestitati izvjestiteljici Nini Gil te cijelom pregovaračkom timu na ovom vrlo pozitivnom rezultatu pregovora. Zatim, zajednički sastanak e, odbora Budget Ikon je e, premješten vezan uz proračunski kapacitet europodručja od 13. studenog, to smo prebacili, to će se sada odvijeti 12. u četvrtak, a vrijeme samog sastanka ćemo vam uskoro reći. Zatim zajednički sastanak odbora Ekone odbora Libe e, je zakazan za 1.12. od 8 do 9 sati. Imat ćemo prezentaciju nacrta izvješća o direktivi za borbu protiv pranja novca, ali to je nešto što nismo mogli održati 29.11. i onda su se koordinatori Ekona i Libe usuglasili da će imati taj zajednički sastanak u četvrtak, dakle od 8 do 9 ujutro, a dnevni reč vam uskoro biti podastan. To je sve što se tiče priopćenja. Imamo i točku dnevnog reda broj 6. To je dakle točka vezana uz odobrenje zapisnika sa sjednice održanih 26. rujna, 28. rujna, 10. i 11. listopada ove godine. Hvala vam. E, te zapisnike smo usvojili. I stoga možemo prijeći na točku 7. dnevnog reda gdje se radi o takozvanim PRIPS. u i investicijskim proizvodima za mlade ulagatelje. Tu ste sigurno poznati s da je komisija odlučila odgoditi datum za primjenu zbog toga što je parlament iznio e, zadršku e, vezanu uz dokumente s informacijama. E, Vijeće je već na razini korepera reklo da ne misli promijeniti prijedlog komisije. Kao što znate u našoj rezoluciji iz rujna smo pozvali Europsku komisiju da razmislio o tome da odgodi tu primjenu, a da se nikakve izmjene ne primjenjuju na osnovno zakonodavstvo i stoga ćemo sada postupiti u skladu sa pravilom 51 iz našeg poslovnika, što znači da će sada naša izvjestiteljica iznijeti svoj prijedlog a vrlo kratko ćemo imati prilike saslušati mišljenja izveste u sjeni te predstavnika klubova zastupnika i onda ćemo možda nakon ove rasprave moći usvojiti taj dokument bez ikakvih e, amandmana, ali kao prvo predam riječ izvjestiteljici gospođi Beres. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ova razmjena nacrta će biti vrlo kratka. Što više vi ste rekli, sve ono najvažnije što je bilo za reći tijekom ovog e, postupka, sve je to vezano uz rezoluciju koju smo usvojili 14. rujna i htjela bih vas posjetiti na stavak četvrti, budući da je to stavak na koji se mi referiramo U našem mišljenju i u četvrtom stavku izrečito stoji da ne želimo e, ponovno krenuti u reviziju osnovnog zakonodavstva, nego da samo želimo odgoditi datum primjene e, uredbe. A kako je trenutno stanje stvari, e, to se tiče onih famoznih regulatornih tehničkih standarda. Nadam se dakle da ćemo moći usvojiti ovaj tekst bez amandmana kao što je to evo bilo isto tako i na korepera e, i to ćemo moći napraviti na našoj mini plenoj prvog 12. u četvrtak i da ćemo onda odmah moći dobiti novi prijedlog komisije kako bi se konačno uredio datum početka primjene ovih dokumenta s informacijama koji su važni za male ulagatelje. Hvala vam u ime Pučana, mislim da govori gospodin Balc. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja ću biti još kraći od kolegice Beres i mi ćemo podržati postupak u ovakvom obliku, da ćemo dakle postupiti onako kako ste to vi e, predložili, da ćemo sve to usvojiti. Pučani to mogu poduprijeti kako bismo vidjeli da Europska komisija može što prije izneti e, drugačiji prijedlog. Hvala vam, gospodin Ježek. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nemam mnogo toga za dodati na ono što je već rečeno. Ja se slažem s time. Ja bih samo htio pitati komisiju jedno pitanje, ako mi dopustite, vezano uz delegirani akt o interventnim ovlastima. To je objavljeno u službenom listu i to već 29. listopada, a uzevši u obzir datum primjene e, uredbe e, koje će se, koje se, dakle odgoditi i tek nakon dodatnog delegiranog akta o interventnim ovlastima će se e, s time dakle nadopuniti ova uredba o upakiranim medicinskim proizvodima, a to znači da bi moglo doći do, da bi moglo doći do nesigurnosti za male ulagatelje u tom e, prijelaznom razdoblju. Stoga me zanima kako Europska komisija e, smatra da će proizvođači takvih proizvoda postupiti e, između dakle 31.12. ove godine do 1. siječnja 2018. godine, dakle u tom prijelaznom razdoblju, hoće li Europska komisija iznijeti e, nekakve smjernice e, nacionalnim nadzornim tijelom, tijelima i kakav će biti postupak? Hvala. Da, hvala. S ovim prijedlogom samo razgovaramo o tome kada će se početi primjenjivati uredba, ali ovdje s nama komisija, pa možete i vi vrlo kratko odgovoriti na ovo. Ne vidim predstavnike drugih kluba zastupnika. Možda gospodin Lambert želite odgovoriti na ove. Ne, ja sam danas eh, Sven Gigold Dragi kolege, bio sam pomalo zabrinut zato što sam na ulasku e, vidio čitav tim iz odbora Eko na hodniku, pa sam zapravo se nadao da e, neću morati ovdje biti prisutna, ali vidim da su neki ipak još ostali, pa imam taj osjećaj dužnosti da ostanem s vama i da vam iznesem ono što bih htio reći Sven, da je on ovdje. Samo tri točke. Kao prvo mi podržavamo prijedlog komisije za ovu malu izmjenu, ali samo ako se to e, odnose na odgodu datuma primjene za godinu dana. Kao što znate, mi se slažemo s ovim pozivom kojeg smo iznijeli u rezoluciji, koju smo usvojili na plenarnoj sjednici da se e, odbije e, trenutni regulatorni tehnički standardi, a mi smatramo da se ova mala promjena ne mora iskoristiti da se sad uđe u cijeli tekst iznova I na posljedku zašto smo odbili regulatorne tehničke standarde? To je zbog toga što nas zabrinjava e, adekvatnost različitih scenarija iz jednog kuta gledišta zaštite potrošača, a mi mislimo da bi Europska komisija mogla iznati prijedloge da se to izmijeni na adekvatan način i da se onda to može u potpunosti i u cijelosti e, početi primjenjivati. Jer je to vrlo važan zakonodavni dokument. Hvala vam na vašoj pažnji. Koja lijepa tišina. Hvala vam što niste otišli s onima koji idu na zabanu, nego ste ostali s nama. Pa odbor eko se nalazi tamo gdje ste vi, komisija. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, što se tiče pitanja o delegiranom aktu i provedbenim ovlastima. Kao što znate, u MIFID-u 2 smo imali drugačiju situaciju. Pogledali smo, analizirali smo što se dogodilo s tim datumom primjene. Ako promijenimo datum i pravnici su rekli da akt razine 2 ne može biti stavljeni na snage, dakle i on će se odgoditi kao i ovaj sa razine 1. Samo da odgovorim gospodinu Lambercu u ovom trenutku. Blisko surađujemo i radimo na četiri pitanja iz rezolucije, a tu uključuje i te scenarije uspješnosti. Hvala lijepa. U svijetlu ove rasprave mislim da mogu predložiti u skladu sa člankom 50.1.2 možemo usvojiti ovaj tekst bez amandmana. Dakle, u članku piše da predsjedavajući može predložiti usvajanje bez amandmana, osim ako jedna i desetina se ne slaže. Pravilo 150.1.2 se primjenjuje. Koliko vidim, e, nitko nema ništa protiv, što znači da možemo usvojiti ovaj tekst bez amandmana i on će biti izložen na plenarnoj sjednici. Hvala vam. Ovime možemo zaključiti današnju raspravu. Sutra ujutro imamo sastanak i on počinje u 9 sati ujutro. Hvala, sastanak je završen.